Okay. Good afternoon, dear colleagues. Would you all please... Uh, Dobar dan, dragi kolege. Molim vas, sjednite na svoje mjesta. Započet ćemo sa sastankom odbora za vanjske poslove. Predlažem da usvojimo dnevni red, kao što je to već predloženo i dostavljeno vam. Vidim da nema nikakvih komentara. Predlažem također da Evo jedino priopćenje predsjednika je da gospodin Brok nije tu danas, ali bit će tu sutra. I treća točka je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 19. i 20. siječnja. Zaprimili se tekstove, vidim da nitko nema komentara, dakle smatramo to usvojenim. Prelazimo odmah na četvrtu točku dnevnog reda, tu se radi o javnom saslušanju o sigurnosnim izazovima na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike i izgledima za političku stabilnost. Ovo javno saslušanje organizirano je e, u vezi sa sigurnosnim izazovima u području MENA, to je dakle od izvješće odbora AFET na vlastnu inicijativu i o tome će raspravljati danas dva stručnjaka koje e, to pozdravljam. To su gospodin John Jenkins, bivši veleposlanik Ujedinjene kraljevine u Saudijskoj Arabiji i izvršni ravnatelj Međunarodnog instituta za strateške studije u Manami u Bahreinu. Drugi stručnjak prisutan među nama jest dr. Gamal Abdel Gawad Sultan, profesor na Američkom sveučilištu u Kairu u Egiptu. Oba dva žive u Manami, Bahreinu i Kairu i suočeni su u svom eh, profesionalnom životu sa eh, opće cjelokupnim arapskim svijetom e, i regijom i to proučavaju se. Bliski istok Sjeverna Afrika ili da donekle tonu u nešto što su neki komentatori, suvremeni komentatori e, opisali kao 30, suvremena ekvivalenta 30-godišnjeg rata. Imamo sve veći broj e, ratova putem posrednika između Irana i Saudijske Arabije, na primjer, u zaljevskim zemljama i e, postoji velika opasnost utjecaja tih e, ratova putem posrednika na sigurnost regije. Danas bismo želi iskoristiti ovo javno saslušanje da raspravimo koji politički konteksti mogu biti najkonkretniji korisni za sigurnost regije i što je to što Europska unija može uraditi glede partnerstva sa zemljama kojima već imamo dobro e, partnerstvo razrađeno. Prije nego predam riječ stručnjacima, najprije želim dati riječ izvjestitelju koji će iznijeti svoje uvodne opaske i postaviti pitanja dvojici stručnjaka. Naš e, izvjestitelj, kao što sam rekao, je gospodin Vincent Peillon. Izvolite, imate riječ. Najprije hvala predsjedniče. Hvala gospodinu Jenkinsu i profesoru Soltanu što su se odozvali na poziv. Dakle, kako biste se vi mogli e, mogli obratiti nama i da dopustimo kolegama da vam postoje pitanja. E, bit ću kratak. Sam se želim nadovezati na izvješće i postati pitanja koja su u s našim trenutnim brigama. Najprije želim bih znati kako vi tumačite strategiju, europsku strategiju njene nedostatke, probleme, koja je vaša dijagnoza o stabilnosti u području. Mi smo o tome već raspravljali ovdje. Naravno, mi ovdje želimo, dakle, kad radimo analizu, oprosti gospodine Pijon, molim vas, samo trenutak izgleda da nemamo prijevod. Za koji jezik? Engleski. Možemo li to provjeriti? Ispričavam se, samo trenutak, molim vas. Peut-être que vous pouvez continuer maintenant, on va Možete vi nastaviti pa ćemo tako vidjeti da li imamo ili ne prijevod na raspolaganju. Kada već govorimo o tome, dakle, pristup našeg izvješća bio je, imao je za cilj da e, napravimo ravnotežu između jedne strane sigurnosnih tema, o tome ću govoriti konkretnije, i e, gospodarskih, socijalnih, e, kulturnih pristupa, ali vidimo da imamo problema da u tim multifaktorskim pristupima vidimo koji su oni, osobito u ovom sadašnjem trenutku, koje moramo favorizirati. I s tim u vezi došlo je do određenih postavljena su pitanja i ovdje na ovom odboru između ravnoteže koje treba uspostaviti između poštovanja ljudskih prava i europskih vrijednosti s jedne strane i e, geostrateške stabilnosti. I osobito nakon krize u Jemenu vidimo da neki žele usvojiti pristup e, u kojem bi napravili opoziciju poziciju između sunita i šita i danas se govori o koaliciji koju vodi Arab, Saudijska Arabija koja bi išla još dalje od onoga što se radi u Jemenu. Mislite li da taj pristup e, pravići opozit, e, sukobljavajući šite i sunite je nešto što moramo, na što moramo obratiti veliku pozornost. Također smo nastojali favorizirati Arapsku ligu kao sugovornika koja e, donosi važnu inicijativu o zajedničkim snagama. Da li mislite dakle da se možemo nadati nekoj e, regionalnoj organizaciji koja bi bila još jača nego što je sada? Ako vidimo što se dešava i ako se zaključi sporazum o nuklearnom dosjeu Iranu, što mislite da bi taj sporazum mogao e, izazvati i promijeniti u kojem smislu bi, do kakvih promjena bi došlo glede stabilnosti regije i što vi od toga očekujete. Konačno, ako razmotrimo neke konkretne elemente, dakle to je jedan pristup, naš pristup smatramo da u Siriji trenutno nema mogućnosti da se uključi Bašara el-Asada u rješenje za budućnost. Dakle, što vi mislite o tome? Što se tiče sigurnosnih, konkretno sigurnosnih pitanja, o tome se vode rasprave u nekoliko europskih zemalja. Mislite li da, što se tiče Libije, možemo izbjeći vojnu, jaču vojnu intervenciju, premda znamo da se da su pregovori u tijeku, ali ipak eh, imamo na umu da je situacija jako narušena. Eto, to je nekoliko pitanja oko kojeg bih želio čuti vaše mišljenje kako bismo mogli razjasniti ove neke teme o kojima raspravljamo ovo, glede ovog izvješća. Najviše hvala gospodine Pejona. Sada predajem riječ gospodinu Johnu Jenkinsu i molim vas da se držite 10 do 12 minuta riječi. Izvolite gospodine Jenkins. Tako ćemo imati kasnije vremena za raspravu. Najviše hvala predsjedniče. Upotno sam svjestan vremenskih ograničenja. To su, ovo sve su jako složena pitanja i ako se osnovimo na ove teme, stručnjaka i komentatora, ima puno mišljenja o tome što se dešava i što bi se trebalo raditi. Želim se kratko osvrnuti na pet, odnosno šest glavnih točki. Želim bi započeti o općem stanju u, na Bliskom istoku. I prvo pogledajmo kako iz Bliskog istoka e, izgleda e, blis, e, kako iz Rijada izgleda Bliski istok. Tamo sam imao svoju zadnju zadnje imenovanje. Dakle, ako ima ako ste u Rijadu i promatrate Bliski istok, vi promatrate jednu regiju u kojoj vanjska prijetnja vašoj nacionalnoj sigurnosti i općenito sigurnosti šireg područja zaljeva i donekle općenito arapskog svijeta su jako prijeteće i jednako prijeteće kao od 60 ili osnutka e, regije početka stoljeća, prošlog stoljeća. Dakle, ako gledamo sada e, Nasarov Egipat i konzervativne monarhije u Zaljevu i koncentraciju i u biti suprotstavljenost između država, ovdje imamo suprotstavljenost između vida sunitskog konzervatizma i radikalno ljevice i arapskog nacionalizma. To je nešto što je okončano rješavanjem sukoba između glavnih e, dionika tog sukoba između Egipta i Saudijske Arabije krajem 60. godina prošlog stoljeća. Dakle, to je bio rat e, u Jemenu i arapsko-izraelskih e, arapsko-izraelski sukob 1967. godine. Ono što je nedostajalo 60-ih bio je Bog. A ono što sad vidimo jeste sve e, veće prisustvo sakralnih tema koje ne uključuju nužno države, čak one nisu ni glavni dionici toga svega, ali neki, e, neki jesu. I onda druga tema je sektaški pristup i tu se govori o sunitskom sektaštu. ja ne vjerujem u to da su oni izazvali te sukobe, većina ovih sukoba tiču se e, sporova oko vlasti, ponekad i e, tiču se e, borbe oko resursa i isto tako i vanjskih dionika i to je Irak je veliki primjer toga i sve od 2003. to je savršena ilustracija te situacije sektaški Dakle, govori se o tome na Bliskom istoku i govorilo se i prije Iračkog rata da se nije mogla praviti razlika između sunita i šita. Ja u to ne vjerujem. A u svakom slučaju mislim da ono što je promijenilo način na koji pripadnost nekoj konfesionalnoj skupini u Bliskom istoku se izražava jest Iranska revolucija 1979. godine. To je prva uspješna revolucija unutar jedne države od strane islamsk, političkog islamizma i iako se oni predstavljaju kao čelnici muslimanskog svijeta općenito e, nije tome nije bilo tako. A onda smo vidjeli, moglo se pretpostavljati da će to propasti, a onda smo vidjeli u e, Kuvajtu, Bahreinu, istočnim provincijama e, Saudijske Arabije, vidjeli smo neke promjene. Dakle, ako vidimo te sektaške putanje, to je nešto što je počelo jako davno, a ne samo zato što je Saudija e, zagovarala netolerantni salafizam u biti elite u Saudijskoj Arabiji i drugdje doživljavaju svijet u kojem djeluju na jedan dosta klasičan, način. Tu se ne radi o ispovijesti i o sektama. Zašto je sektaštvo moćno? Pa zato je to jedna jako moćna mobilizirajuća sila. Ako želite mobilizirati sebe, svoju konkretnu skupinu, ako želite mobilizirati na taj način to je naj, najbolji, jer etnički e, i vjerski e, identitet nije nikada dovoljno jednako jak kao e, vjerski identitet. To je nešto što smo vidjeli u Iraku i ne možemo pocijeniti ono što se dogodilo u Iraku, u Zaljevu i u Siriji i drugdje. I tamo vidimo sve te poddržavne dionike, jer ovo nisu e, sukobi između država, već unutar država i prekogranični sukobi tih podskupina. I evo ga, dolazimo do treće točke, to je posljedice arapskog proljeća. Ja sam bio u Bagdadu kada je došlo do drugog arapskog proljeća i prešao sam 2011. iz Bagdada u Libiju i tamo sam iz prve ruke iz velike blizine svjedoče tome svemu i mislim da još uvijek ne razumijemo potpuno što se dogodilo između 2010. i 2013. No jedna od stvari koje možemo reći o tome svemu jest e, utjecaj pobuna ili revolucija, kako god mi to zvali, unutar nekih arapskih zemalja koji ovise o političkoj sociologiji svake od tih zemalja i e, Irak je zemlja koja je ostala bez Sadama i i stranke Bas u, u Egiptu smo vidjeli e, na snazi muslimansko bratstvo a u Tunisu smo vidjeli da je ostvaren ravnoteža. Tunis je jedna od rijetkih zemalja na Bliskom istoku koja ima jako moćan e, niz državnih, e, odnosno nedržavnih aktera koji su, kao što su Eh, obrazovane elite, obrazovane žene eh, u tim elitama, sindikati i tako dalje. Dakle, ako uzmemo Tunis kao primjer, ali to je primjer koji nema paralele u na Bliskom istoku. Zatim, govori se i o islamizmu, bilo je riječ o muslimanskom bratstvu u vrijeme revolucije u Egiptu, a i nakon toga, zatim nakon svrgavanja s vlasti muslimanskog bratstva 2013. godine. Ono što smo vidjeli u Egiptu u vezi sa bosanskim bratstvom jeste da se da, da je postojalo mišljenje da su oni e, umjereni, demokratski pokret i tako dalje, a ispostavilo se da nisu se u to pretvorili. No ono što smo također vidjeli zadnjih četiri godine jeste pojava čitavog niza različitih oblika salafizma, a mnogi od njih su križani oko dopustiteva izraza... sa onim što predstavlja muslimansko bratstvo i to je nešto što i dalje metastazira i islamska država u Iraku i Siriji kako, koja se zove Daesh na arapskom jest zadnji primjer toga svega. On, to je samo jedan od brojn, među brojnim primjerima i naredni pet godina ćemo vidjeti još brojne metastaze toga svega. A to predstavlja problem legitimiteta, i za većinu e, zemalja regije. Zatim sljedeće pitanje koje sam želio obratiti jeste Iran, e, posljedice nuklearnog dogovora i uloga Irana u regiji. Mislim da je neupitno da od iranske revolucije 1979. godine Iran, islamske revolucije u Iranu 1979. Iran je koristio svoj položaj i podršku koji se podršku koju su dobivali nekim e, većinskim sunijskim zemljama, ali to je to prvenstveno bilo sigurnosno pitanje. Dakle, oni su pružali dakle, isturenu podršku islamskim e, revolucijama. To smo vidjeli u Iraku, u Siriji, u Bahreinu. Sada to vidimo donekle i u Jemenu. I ti elementi iranske vanjske politike, po mom mišljenju, su najviše zabrinjavajući, dakle, još više od nuklearne vatre, jer sve to je, po mom mišljenju, uvećano ili precijenjeno, no ono što je najveća briga jest ono što se smatralo iranskom subverzijom u tim zemljama, osobito među šiitskim zajednicama u određenim zemljama, no i na njihovim granicama. Dakle, ako ste u Rijadu i gledate na ostatak svijeta, onda vidite veliki utjecaj e, Irana u Iraku, u Siriji, dugogodišnju ulogu koju igraju u Libanonu sa Hezbalahom, zatim e, njihov utjecaj u Jemenu e, osporava se, ali ja smatram da jest, da nije samo e, materijalni, već i ideološke prirode i kamo to sve mjera ide i zašto je to važno. Mislim da je Bliski istok za sve nas jako važan. Neko mi je jednom rekao, možete vi otići iz Bliskog istoka, ali Bliski istok neće, neće vas pustiti na mir. I mislim da kada razmatrate, eh, analizirate daješ, daješ odgovor i odgovor islamske zajednice mm, na sukobe gdje, eh, gdje je uključena i njihovu povezanost sa filijalama ne samo na Bliskom istoku već i u Africi. Evo to vidimo da je to sve na kraju uključilo između ostalih i Libiju, Sinaj. Dakle, tu vidimo da imamo čitav niz izazova, ne samo koji se postavljaju u Bliskom istoku ili sredozemlju, već i cijeloj Europi. Tu su naravno i konsekvence toga svega na muslimanske zajednice unutar Europe i to smo vidjeli naravno nedavno sa e, značajnim brojem e, europskih državljana koji su išli e, sudjelovati u borbama u Iraku, u Siriji, u sklopu islamske države i to naravno predstavlja sigurnosne probleme. Bliski istok je važan također i naravno na globalnoj energetskoj razini, govori se o nafti, ali naravno sve se vrti nafte i što onda, mislim, on, zahvaljujući nafti se svijet okreće, dakle to nije nikako čudo. Mislim da bi prosperitet, stabilnost Bliskog istoka trebala biti važniji i trebala biti važni za sve nas. Uloga Europe u konkretno u svemu ovome. Hm. Pa mislim da ako razmotrite sve ono što se tiče sigurnosti ovih zemalja, pa tu se radi o nacionalnoj sigurnosti, oni žive u doba strijepnje ideološke, oni proživljavaju ideološke i razne druge metastaze, oni hoće biti uvjereni da nisu sami, u, da se, da se ne, trebaju nositi sami s ovim prijetnjama. E, ovo je svijet, e, svijet e, država, a ne pod državnih zajednica, a to je onaj problem na Bliskom istoku, jer tu imamo, evo, kao u Siriji i Iraku, situacije gdje nemamo posla samo sa državom, jer ovdje imamo lakonske sektaške sukobe i to nije nešto što ćemo moći primjenjivati samo na određene regije, države i mislim da će ovo se zahtijevati jako veliku učinu strpljenja, a, a strpljenje je nešto što nam manjka. Hvala. hvala što ste ispoštovali smo vremensko ograničenje, cijenim i cijenim jasnoću vaše poruke. Sada predajem riječ gospodinu profesoru Soltanu. Izvolite. Uh, thank you for the opportunity. Hvala lijepa na ovoj eh, mogućnosti da govorim eh, pred eh, ovim skupom. Čestitam svima onima koji su dali doprinos ovom sveobuhvatnom izvještaju. Ono što je važno je da je tu riječ o nekoliko važnih tema, a cilj je dodatno osvijetliti bitne dimenzije što se tiče situacije na Bliskom istoku. Ono o čemu ću ja govoriti zapravo će se nadovezati na ono o čemu je govorio gospodin Jenkins. E, što se tiče e, Bliskog e, istoka, Mislim da se ovdje ne radi samo o jednom konfliktu. Kada govorimo o Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, moramo istodobno voditi računa o kompletnom razvoju događaja u ovoj regiji. Postoji sukob sekularnih i religioznih elemenata i uvijek postoji jedna idealna manifestacija što se tiče izvora sukoba i tu postoji ideološki jaz između e, religioznih e, i sekularnih silnica. Postoji još jedan e, sukob između sila koje su za odvajanje i sila koje su za reforme, iako nema puno E, demokratskih silnica e, nakon arapskog proljeća, ali u svakom slučaju je to e, zbivanje koje i dalje postoji i dugoročno gledano će utjecati na zbivanja i politiku u ovoj regiji. Postoji još jedan konflikt e, između nacionalističkih sila koje žele zadržati postojeći regionalni sustav teritorijalnih država, a s druge strane postoje one sile koje se zalažu za nadnacionalnu dimenziju i nječu legitimitet postojećeg sustava država i žele ga pretvoriti u jedan drugi oblik nadregionalnog sustava. Postoji još e, jedna vrsta sukoba, a to je sukob u svezi sa identitetom različitih država. E, tu ne postoji sloga, postoji i sukob što se tiče značenja legitimnih pravila, propisa, e, pravne države, legitimne podjele vlasti i resursa u različitim državama. Ukratko rečeno riječ je o sukobu između e, snaga koje se zalažu za status quo i e, revizionističkih sila koje žele e, pokrenuti cijelu regiju u jednom sasvim drugačijem smjeru koji još nije potpuno jasan i postoje značajne poteškoće i prijepor. E, što se tiče ovog abstraktnog opisa sukoba u ovoj regiji, e, potrebno je konstatirati da ima jako puno različitih preklapanja i nijansi zbog čega je jako teško e, dati jedan sveobuhvatni prikaz situacije i donijeti političke odluke o tome koje bi mjere bile djelotvorne. Govorio sam o sekularnim snagama u ovoj regiji, ali kada o tome e, govorimo, ne govorimo o sekularizmu e, kako to shvaćaju europljani, nego e, govorimo o načinu na koji se može kontrolirati i urediti uloga religije u javnom životu, a ne eliminirati iz javnog života. To su dva aspekta ove rasprave koja se odnose na sukob u regiji. To je E, definicija sekularizma koja ne odgovara zapadnom iskustvu i e, poimanju. E, postoje one snage koje postavljaju demokratske zahtjeve, ali mislim da je postalo očito, uzavši u obzir iskustvo iz protekle četiri godine, da što se tiče onih koji podnose i postavljaju demokratske zahtjeve, nisu svi iskreni što se tiče demokracije i ljudskih prava. U mnogim slučajevima se zapravo takvi zahtjevi postavljaju kako bi se e, izložile e, slabosti totalitarnih režima u kojima ne postoji dovoljna vjerodostojnost u pogledu demokracije i ljudskih prava. Ponovno, Moram reći da je jako teško e, vidjeti tko je onaj tko se doista zalaže za demokraciju i ljudska prava, a e, tko se za to zalaže samo deklaratorno. Govorio sam o nacionalističkim snagama. E, koje žele naglasiti, naglasiti e, suverenu državu kao glavni element sustava, ali isto tako znamo da se ove nacionalističke sile ne bi suzdržale od mogućnosti da koriste nadnacionalne instrumente kako bi ostvarile svoje ciljeve. Vidjeli smo razne situacije i primjere e, korištenje panarapskih ili panislamskih ideja i različite vrste sektaške solidarnosti sa prekograničnim elementom koje onda koriste kao instrument za mobilizaciju a o tome je bilo riječi i ranije tijekom izlaganja prethodnog govornika. E, revizionizam i sile koje se zalažu za status quo. Ako pogledamo ranije iskustvo, revizionizam je uvijek povezan sa novim ideološkim silama. E, sloboda, socijalna pravda, socijalizam, ali u slučaju Bliskog istoka, revizionističke e, snage o kojima govorimo ne zalažu se za slobodu ili socijalnu pravdu. One naglasak stavljaju na identitet i e, pripadnost sektama. E, da, postoje razlozi za to i postoje socijalne skupine koje postavljaju socijalne zahtjeve i e, žele e, pravedan udio u vlasti. Međutim, što se tiče okvira za sukob u regiji, ponovno dolazi do izražaja sektaški element. Trenutačna e, kriza u ovoj regiji e, rezultat je neuspjeha dugoročno gledano da se riješe oni pravi problemi i ono što je doista važno e, kako bi se uspostavile održive države i održivi regionalni sustavi u ovoj regiji. Postoje tri stvari koje ovdje nedostaju a zbog njih je kriza to istaknutija. S jedne strane postoji nedostatak e, kohezivne države, odnosno političkih sustava u kojima ne postoji diskriminacija ili marginalizacija određenih skupina građana. Osim toga, e, ne postoji konsenzus što se tiče identiteta države i načela legitimacije države i režima. E, to su teme o kojima se raspravlja i koje su dugo vremena već prijeporne, a osim toga sada se vodi rasprava i o samom konfliktu koja je posebno intenzivna u svezi s tom temom. Osim toga, e, ne postoji e, identično poimanje e, struktura vlasti i identičan odgovor što se tiče načela suvereniteta e, koji bi trebao biti vladajući dominantan sustav e, ili pak to treba biti načelo solidarnosti e, s prekograničnim elementom ili ćemo imati e, sustav koji je usmjeren protiv imperializma, protiv globalizacije ili će naprosto doći do integracije u sveobuhvatnu mrežu globalizacije. Govoreći o traganju za regionalnim sustavom, e, smatram da je to najvažniji dio ovog procesa koji se trenutačno zbiva na Bliskom istoku to je jedan e, uzglobljeni proces u kojem postoji cijeli niz drugih konflikata koji su povezani sa ovim e, širokim, sveobuhvatnim e, problemom traženja regionalnog identiteta. Izazov s kojim je suočena Europska unija je iznimno veliki izazov Cilj je biti relevantan subjekt u regiji koja je u nastajanju, a nastojanje Europske unije E, dovodi do razvoja određenih e, obrazaca, stavova, stajališta što se tiče vođenja vanjske politike Europske unije. I sada se postavlja pitanje da li ovo prošlo iskustvo i repertoar aktivnosti Europske unije može biti e, relevantno za sukobe koji se trenutačno odvijaju na Bliskom istoku ili su potrebne daljnje izmjene, odnosno prilagodbe. Ako čitamo ovaj izvještaj, e, meni se čini da postoji određena nelagoda što se tiče e, samih rezultata e, politike Europske unije u ovoj regiji. Mislim da je to adekvatan osjećaj, a on govori o iskrenosti autora ovog izvještaja. Ova je regija koja se razvija, u kojoj nastaje novi poredak, a riječ je o dugoročnom procesu, procesu koji neće završiti za nekoliko godina i to je nešto što moramo prihvatiti i nositi se s tim e, više godina. E, potrebno je preoblikovati politiku i definirati politiku koja će se bolje nositi s izazovima u regiji e, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. E, mislim da se uloga Europske unije može definirati na način e, da se nosi sa višestrukim konfliktima i da ima za cilj ublažavanje negativnih posljedica konflikata koji se zbivaju u mene regiji. E, konflikti i rezultati konflikata bit će neodlučeni što se tiče e, domaćih snaga. Međutim, e, vanjske aktivnosti mogu pomoći da se reguliraju e, i kanaliziraju konflikti. Što se toga tiče, postoji jedan savjet. Potrebno je omogućiti prostor za diferenciranu politiku. Ova regija je raznolika, postoje velike razlike između različitih zemalja i regija, unutar regije i upravo zbog toga ne postoji mogućnost primjenjivanja ujednačene e, politike Europske unije. To mora biti diferencirana politika, E, nedavna zbivanja u ovoj regiji e, dovode do toga da je potrebno razlikovati između Sjeverne er, Afrike i Bliskog istoka. E, postoje različiti konflikti i različita dinamika između ove dvije zasebne regije. Trenutačna kriza na Bliskom istoku i u regiji Imena pokazuje da e, države koje funkcioniraju su rijetkost na Bliskom istoku. I čini mi se e, da e, Postoje neki čimbenici koje je potrebno konsolidirati i podržati na Bliskom istoku i regiji Imena a e, cilj je osigurati da postoje države koje dobro funkcioniraju. Znamo da sve one imaju određene nedostatke, ali učinkovita politika treba imati za cilj konsolidaciju i e, pomoć ovim državama kako ne bi došlo do daljnjih pogoršanja u e, svjetlu ogromne nestabilnosti u regiji uspješna demokratska tranzicija u Tunisu, iako smatram e, da tu ima jako puno posebnih jedinstvenih značajke koje nije lako ponoviti i replicirati u drugim društvima, međutim to je potrebno dalje podržavati i iskoristiti kao e, svijetli primjer za e, ostale države u regiji. I zadnji argument, koliko vidim nemam više puno vremena, e, Europska unija treba e, razviti jasno stajalište, posebno što se tiče sukoba između sekularnih e, i religijskih silnica, a s njima treba postupati ravnopravno i o tome treba voditi računa u dugoročnoj vanjskoj politici Europske unije. S druge strane, Potrebno je redefinirati europske ciljeve, e, razviti i podržati proces demokratizacije, zaštita e, ljudskih prava e, treba biti u samoj srži aktivnosti koje se poduzimaju. Hvala. Hvala lijepa, profesore Zoltan. Sada bih prvo ponudio našim izvjestiteljima u sjeni da se jave za riječ ukoliko žele. Samo trenutak. Iz ECR-a gospodin Belder se javio za riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Biću vrlo kratak. Zahvaljujem na ovim vrlo zanimljivim izlaganjima. E, ja bih želio postaviti sljedeće pitanje. E, sada se govori o nuklearnom dogovoru. Postoje različite interpretacije. Međutim, ja bih imao sljedeće pitanje. Pregovori koji su se vodili 2013. na poseban zahtjev Irana e, nisu bili povezani s regionalnim kontekstom. Ako pogledamo nuklearne pregovore sa aspekta arapskog svijeta, mislim da to nije nešto što se može izdvojiti iz regionalnog konteksta, šireg regionalnog konteksta. E, tu postoje i neke druge dimenzije. Postoje tri države e, članice koje e, su zastupljene preko svojih predstavnika i tu se javlja pitanje nije li Europa preuzela veliki rizik s obzirom na nuklearne pregovore i arapski svijet, jer moramo voditi računa o regionalnoj ravnoteži, a moglo bi se dogoditi da Iran ima dominantnu ulogu i to bi moglo narušiti ravnotežu u regiji. Hvala. E, imamo velik popis e, potencijalnih govornika i stoga vas lijepo molim da ne govorite više od minutu i pol. Na ćemo način moći osigurati vrijeme i za odgovore. E, gospođa Waldman, izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na ovom nacrtu izvještaja i na održanim izlaganjima. E, nadovezala bih se na neke od stvari o kojima je govorio profesor Zoltan, a čini mi se da je to vrlo zanimljiv način razmišljanja kojim bismo se trebali baviti. Smatram da bi naš pristup trebao biti malo drugačiji što se tiče sukoba u regiji. Naravno, e, sukob između Izraela i Palestine, starije sukob i E, tu se pitam e, koji bi e, drugi pristup mogao biti uspješan kako bi se smanjili problemi i osigurala uspješna uloga Europske unije. Osim toga, zanima me na koji način i što može učiniti Europska unija u pogledu mladih europljana koji odlaze u tu regiju i ondje sudjeluju u pogubljenju civila, a onda se vraćaju. Moramo imati e, jedan cjelovit pristup. Je li to nešto e, što možemo usuglasiti na razini Europske unije? Hvala lijepa, gospođo Valtman. Gospodin Kruzo, izvolite. Hvala lijepa. E, s jedne strane, ova izlaganja koja smo čuli od dva govornika bila su vrlo zanimljiva. Međutim, E, postoji jedan važan aspekt koji nije spomenut, a to je da ovo nije došlo ni otkuda. Nitko nije spomenuo katastrofalne intervencije e, koje su e, dovele do katastrofe i propasti u ovoj regiji, primjerice što se tiče Iraka i potpunog uništenja. Razgovarala sam i sa izvjestiteljima u Sjeni i oni govore o jačanju Irana u ovoj regiji, a nitko ne govori o jačanju demokracije i ljudskim pravima. Jedan od naših glavnih partnera u regiji je Saudijska Arabija. E, prošle godine ondje je došlo do pogubljenja e, žene zbog optužbi e, da se bavi crnom magijom. Znamo da postoje različiti problemi u regiji, a između ostalog e, Saudijska Arabija e, plaća imame, a ako pogledamo ono što se događa u Iraku i u Bahreinu, e, bilo bi dobro ako bismo imali dodatne informacije o stanju u tim zemljama. A što se tiče izvješća izvješća i izvjestitelja, mislim da ne moramo samo razmišljati o ideologiji što se tiče sudjelovanja u Siriji, više smo razmišljali o ulozi e, države i e, obostavi Zapravo ne razumijem ovaj pristup. Hvala. Hvala gospodine Kauzu. Sada predajem riječ gospodinu Smithu iz Zelenih. Izvolite. Hvala, e, hvala gostima na vrlo zanimljivim prezentacijama koje su jako dobro analizirale e, situaciju i kako smo došli do ovog stanja. Iz perspektive ovog e, odbora mi tražimo zapravo način djelovanja u budućnosti i e, rješenja za ulogu Europske unije u ovoj regiji. Poslije ćemo govoriti o europskoj politici susjedstva. Imam pitanje, pitanja za oba naša gesta u pogledu gosta u pogledu percepcije Europske unije prije svega u Saudijskoj Arabiji. I isto tako me zanima stav lokalnog stanovništva e, prema režimima. E, znam da se nas e, percipira kao nekoga ko sudjeluje u zapravo adukidanju slobode govora i tako dalje. I znamo da smo mi zapravo Um, prešutili i prihvatili to što u Bahreinu se ne postiže um, mogući uh, uspjeh. Mislim da Europska unija igra važnu ulogu u izgradnji civilnog društva, sindikalizma i čak uh, možemo uh, učiti novinare neovisnosti i slobodi. I to su neke stvari e, koje se odnose na e, ulogu Europske unije u kontekstu civilnog društva. Vidjeli smo da je to u Tunisu bilo podloga za izgradnju veće stabilnosti. Kad je riječ o e, onome što nedostaje u brojnim zemljama, zanima me kakvu ulogu mislite da Europska unija može igrati u osnaživanju samog stanovništva, ne samo režima. Hvala, gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala govornicima na izlaganjima. Mislim da nam nedostaje regionalni pristup e, koji bi se odnosio na sve zemlje na koje bi se on odnosio, prije svega zemlje zaljeva. Također se slažem da trebamo e, svaku zemlju i svako pitanje razmotriti zasebno. Trebamo prispitati vlastitu savjest. Europska unija može poslužiti kao posrednik u borbi protiv političkog islama. Kako bismo došli do jednog pristupa koji je otvoreniji i inkluzivniji, a i do takve percepcije. Mi smo ponekad podupirali stranke koje nisu bile ono za što su se predstavljale. I ono što ne možemo napraviti, odnosno činiti, je podupirati jednu skupinu koja dovodi do to zapravo e, poremećaja ravnoteže. Kad pogledamo stanje u Tunisu, možemo reći da je to jedan od naših većih e, uspjeha, a to nije slučajno. Politički islam je bio vrlo prisutan e, tijekom tranzicije. Možete li to komentirati? Hvala, predem riječ kolegi Panceriju. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ublažavanje sukoba je cilj koji je doista hvale vrijedan. Samo bih htio istaknuti tri stvari. Možda bismo se trebali zapitati li naš pristup mogao biti bliži real politici u pogledu uh, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Ako pogledamo što se događa u Siriji, postavlja se pitanje koja je uloga Bašar al-Asada. Da li ta da li ta, je li on zaslužan za neke stvari ili nije. Odnosno, kad je riječ o sporazumu e, koji se treba sklopiti e, do 36 hoće li na neki način um, dati legitimitet uh, Iranu u pogledu njegove uloge u regiji i hoće li to dovesti do mirnog suživota u regiji i doći do sprečavanja uh, danjih sukoba. Drugo pitanje odnosi se na Tunis i pitam se da li se takav eksperiment može ponoviti drugdje, ali zanima me e, vaše stajalište o tome. Mislim da je sam eksperiment bio zapravo pozitivan i mogu se izvući e, pouke za ostatak regije. Treće pitanje koje treba istaknuti je to da je potrebno postići ravnotežu između sigurnosne politike i ljudskih prava jer e, pristup koji se temelji na sigurnosti je nešto što zahtjeva ravnotežu obiju strana. E, hvala gospodine predsjedavajući. E, htjela bih zahvaliti obojici gostiju na sjajnim izlaganjima. Također bih htjela postaviti pitanje obojici. kad je riječ o mogućem zaključenju sporazuma o Iranu, možete li nam reći nešto više o mogućim e, geopolitičkim i sigurnosnim posljedicama takvog sporazuma? Također nisam sigurna kakav je stav Izraela, ali bilo je puno intervencija i to zbog zabrinutosti arapskih zemalja, zbog sve jače uloge Irana u regiji. Možete li nešto reći o tome? Hvala gospođo Fortiga, gospodin Nartima riječ. Hvala vam. Čini se da imamo tendenciju vjerovati u našu stvarnost, ali ona ne odgovara situaciji na terenu. Kada pogledamo situaciju u e, Siriji, tamo je stvarnost nešto što mi se ne sviđa, ali ona je tamo i to je vezano uz e, Al-Asadov režim. Isto tako, snage koje djeluju na tom području, e, sirijske revolucionarne snage, islamisti, one surađuju s Al-Nusrom, koje su aktivni pobornici Al-Kaide. To mi se ne sviđa uopće, ali to je stvarnost. Kada pogledamo naše sugovor, e, sugovornike, e, oni su zapravo nacionalne koalicijske e, snage. Bilo da nam se sviđa to ili ne, situacija je takva. Teško je demokratski odgovoriti na situaciju u Siriji na demokratski način. Drugo, e, možete li nam nešto reći o situaciji u e, Libiji, jer govorimo o različitim e, stvarima i o vladi u Tripoliju, gdje postoji područje koje omogućuje krijumčarenje i druge, druge nezakonite radnje. Postoji koalicija vojnih snaga koju predvodi e, Hariha Hafta i to unutar vlade u tu ruku. I to je nešto e, što je puno važnije od e, vlade koju bismo mogli imati u teoriji. Nadalje, Palestina. Postoji premijer koji je zapravo koji nije prihvatio e, put, odnosno rješenje iz Osla, odnosno rješenje koje uključuje dvije države. Zanimaju me i monetarni aspekti, ali i politički koje predvode međunarodne snage. Ako želimo postići napredak, mislim da trebamo dobro proanalizirati stvari i znači dobro rješenje. Dakle, trebamo reći istinu o arapskom proljeću. I o ravnoteži koja je pronađena u zadnje vrijeme, a koja nema veze više s arabskim proljećem. Prije svega mislim na ravnotežu u Egiptu, mislim na uspjeh u Tunisu, ali čak i kad je riječ o Tunisu, što ona dobila arabskim e, proljećem? Trebamo reći istinu i o Libiji i o Siriji. I ne smijemo zaboraviti reći istinu i o Turskoj, Saudijskoj Arabiji i o njihovim i njihovoj ulozi u tim sukobima. Trebamo imati hrabrosti priznati e, i dobre posljedice e, sekularnih režima koji možda nisu bili demokratski po našim kriterijima, ali su omogućili mir. Nije li mir najvažniji? Nisu li vjerske manjine također važne da se dođe do mira? I, i kada većina E, vrši represiju nad manjinom, tada nema mira. I e, ako to činimo, e, i ako ćemo to činiti i dalje, bit ću razočarana. Hvala. Hvala, sada riječ ima gospođa Gomaša. Gospodnik Jenkins je rekao da perspektiva, on je govorio o perspektivi iz Rijada. Ja bih htjela reći da u brojnim glavnim gradovima u arapskim zemljama i u drugim muslimanskim zemljama, da kad one, kad one gledaju na Rijad, one ga vide kao izvor problema i Al-Kaide. 2001. i 2002. godine u Džakarti, gdje su brojni politički i vjerski vođe rekle da je Rijad problem zato što financira Al-Kaidu na stranu prirode vlasti u Rijadu. Ali imam pitanje za oba gosta. Vidite li vi Europu ili europske sile? Mislite li da one e, zapravo doprinose deregulaciji? Dakle, znam da se Europa podijelila 2003. godine u Bagdadu, ali ne vidim Europu ni u Siriji, ni u Palestini, niti da pomaže e, Kurdima da pomaže u borbi protiv Daesha. Kad je riječ o Libiji, slažem se da to nije vjersko pitanje jer u e, Libiji su uklju, e, uključeni Turci i Bahrein na strani Sunita, a postoje druge države koje su uključene na druge strani. Dakle, ima li Europa ulogu u dereguliranju? ne bi li Europa koja je sada uključena u e, promicanje neslaganja s Iranom, ne bi li trebala Europa e, poticati e, izgradnju povjerenja između Irana i Saudijske Arabije budući da po tom pitanju nije e, ništa napravljeno, znači li to da Europa zapravo ništa nije napravila i da zapravo doprinosi e, dereguliranju situacije unutar na našim e, na nastanjima. Hvala gospođo Gomes, Gospodin Bašir. Hvala. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Johnu Jenkinsu i gospodinu Soltanu na sjajnim izlaganjima. Meni se stalno javlja jedna riječ, a to je frustracija. Rečeno je da su velik, da velik broj naših ljudi ide na bliski istu, istok i sudjeluje u sklopu italske države u počinjenim zločinima. Postavlja se pitanje da li Europa se izlaže riziku zbog sudjelovanja e, u pregovorima s Iranom oko e, širenja nuklearnog e, oružja. 2003. godine e, došlo do intervencije u Iraku zbog e, sumnji e, na postanje nuklearnog naoružanja. Zatim u Afganistanu se i interveniralo zbog Talibana. 2014. godine smo se jedva izvukli od tamo. Koristimo izgovore da interveniramo u tim zemljama, ali ja zapravo i dalje se zalažem za angažman, ne vojni angažman, ali angažman u tim zemljama kako bi im pomogli da se riješe frustracija. E, mislim da im trebamo pomoći da se demokratiziraju, da se uvedu ljudska prava. Mislim da Europa ne smije okrenuti leđa tim zemljama i stalno ih kritizirati. Mislim da ih trebamo uključiti, trebamo ih tretirati kao susjede, trebamo raditi s njima i pomoći im da se razviju i da da bolje zaštite interese svojih e, frustriranih ljudi. I upravo zbog toga oni e, e, rade protivno interesima vlastitog naroda i zato zamjeraju zapadu. Hvala. Gospodin Kan ima riječ. Hvala. Ja bih htio zahvaliti gostima na izlaganjima. Također bih htio reći da naravno da želimo da svijet bude stabilniji, pogotovo regija e, Bliskog istoka, ali suočavamo se sa e, brojnim problemima, ali trebamo izvući pouke iz prošlosti i ne smijemo ponavljati greške. Zapravo više govorim o tome da bismo trebali štititi poticati demokraciju i ljudska prava. Te vrijednosti ne smijemo žrtovati radi e, kratkoročne stabilnosti. Druga stvar koju želim istaknuti je sljedeća. Iako postoji stvarni rizik od e, širenja sektaškog nasilja, kao što to vidimo, ne smijemo zaboraviti da je zapravo u srži svega političko pitanje i zapravo sektaštvo se postiže za postizanje e, e, političkih ambicija različitih zemalja u regiji. Slažem se s doktorom sultanom koji je govorio o politikama. Mislim da vrlo e, često mijenjamo, ublažavamo stajalište o raznim stvarima. Da, regija je kompleksna, različite zemlje su u različitoj fazi razvoja i mislim da je i razumno je i naše stajalište u tom smislu. I na kraju, e, Saudijska Arabija, Izrael i Palestina. Dakle, to su realni problemi, tu trebamo se uključiti i Europska unija tu treba igrati vrlo aktivnu, konstruktivnu i pozitivnu ulogu. I stoga se slažem s gospodinom Pensarijem koji je govorio o poticanju regionalnog suživota i e, zato trebamo vidjeti e, koji su to različiti e, suigrači, akteri s kojima trebamo raditi na postizanju istoga. Gospođa Alio Mariji. Hvala predsjedniče. Evo samo jedno kratko pitanje. Želim također čestitati izlagačima koji su napravili odličan prikaz za snaga na terenu i njihovih motivacija, no sukobi kakvi god bili, osobito ako traju, to podrazumijeva i određene prihode. Dakle, gospodo, da li biste nam mogli reći koliko ste upoznati sa sredstvima i mrežama financiranja snaga na terenu različitih pokreta, sektaških pokreta, da li države interveniraju izravno, da li se tu radi o nedržavnim strukturama koje interveniraju, kojim posredstvom i koja su tu umrženja, odnosno mrežu pitanja? Hvala. Najviše hvala. Sad zamoliti našu dvojicu stručnjaka da pokušaju sintetično odgovoriti na posljedna pitanja. Evo, stavljam na raspolaganje 5-7 minuta. Gospodine Pemom, želite li sada uzeti riječ ili kasnije? Poslije, kasnije. Izvolite, gospodine Jenkins, hvala predsjedniče. Puno toga mi nismo pokrili u onome što u svojim uvodnim izlaganjima, jer eh, je ovo jako složen niz pitanja i tema je ogromna. Dakle, ubrzo što se tiče Iraka, intervencije interve, i katastrofe, dakle 2003. E, eh, nije bio kraj, nego poslije, dakle, raspustanje policije i pogrešnih snaga, e, tu je neuspjeh da skapitalizira na onome svemu što se dogodilo i 2009. kada se glasalo nesektaški, e, da se spriječe izbori 2010. koji su po mom mišljenju pokradeni. Dakle, mi smo imali mišljenje onome što je bilo ispravno i no, čitava tema. Moramo imati mišljenje, dakle ne o postupcima, već o ishodima. Koji je najbolji ishod za određenu zemlju? a govorite sa Irašanima sada, nikad vam neće reći niste trebalo s sadama, već treba se napraviti ovo, ovo i ono. Ovu razdoblju od 2003. do 2011. Dakle, ne, važno imati mišljenje i e, spoznaju onome što se dešava na terenu. Dakle, važna uloga e, ISS-a diplomatske službe e, Europske unije, sami predstavništva na licu na terenu su jako važni i koristite ih jer tako ćete znati što se dešava na terenu i sve, sve počiva u pravovremenoj informaciji. Što se tiče Irana, nuklearnog pitanja, sporazuma, ja ne znam da li će doći do sporazuma, da li je već došlo do njega, da li ćemo imati okvirni sporazum to bi trebalo biti stupno snagu 30. lipnja, mislim da je to dosta nerealno čak i ako se ostvari, postigne taj sporazum, automatski neće doći do ponovne stabilizacije odnosa između Irana i glavnih sunijskih eh, zemalja u regiji. Ne postoji prirodna ravnoteža odnosa vlasti u toj regiji. I to je ono što eh, treba shvatiti. Nemamo ni, jednu hegemonijsku moć, već to treba uravnotežiti i svi su nervozni zbog toga zbog situacije. Dakle, uloga koju Europa igra u iranskim nuklearnim pregovorima je jako važna. Evo, kada, to je ono što moramo imati na umu kada se razmišlja o ulozi Europe, ali ima čitav niz drugih e, stvari. Dakle, imamo nacionalne veleposlanike Francusku, jednom kraljevinu i druge zemlje koji pružaju e, jamstva nacionalne sigurnosti i podrške tim zemljama, jer oni to traže bliskoistočni mirovni projekt, pregovor i postupak, evo, deset godina svog života sam uložio u to. Na kraju nećemo doći do mirovnog sporazuma između Izraelaca i Palestinaca, jer Palestinci nikad nisu imali dovoljno toga da ponude Izraelcima. Ono što je potrebno jeste mirovni sporazum između Izraela i e, arapskih zemalja, osobito Saudijske Arabije. Cijena toga je palestinska država, ali ona je sredstvo da se ostvari nešto drugo, jer kad gledamo sigurnosne prijetnje, e, tu imamo dakle, zajednicu interesa između s jedne strane arapskih zemalja i s druge strane. Dakle, ono što je važno jeste da sigurnosna politika bude glavna tema. Dakle, ako se to uspije, onda ima čitani stvari koje možemo napraviti, osobito promovirajući, javno promovirajući e, kakva bi to zemlja bila palestinska država i to uključiti čitav niz opisa o tome što bi to trebalo značiti za sigurnost izraelske države u odnosima sa drugim arapskim zemljama. Što se tiče ljudskih prava, svi govore o ljudskim pravima, dakle, stvari se poboljšavaju. Evo, prvi put kad sam otišao u Bliski istok i u zemlje zaljeva 83. ja sada više uopće ne prepoznajem to, ta mjesta. Evo, ako gledamo Bahren, tamo, tamo, tamo živim, e, za njih se, njima se stalno prigovara da ne poštuju ljudska prava, mislim da je to nepravedno jer jedina je to zemlja koja je napravila, organizirala državno povjerenstvo 2011. u vezi s onim što se dogodilo. Moja vlada e, surađuje diskretno glede e, stvaranja ureda ombudsmana, e, međunarodne najbolje prakse. Stvari se poboljšavaju, nisu savršene, ali se poboljšavaju. E, što se tiče saudijske države, to nije zlatistička zemlja, već humbolistička i ako gledamo tamo, na primjer, ako se osvrnemo na pitanje smrtne kazne, to je nešto o čemu odlučuju sudovi, a ne vlada. I često su vlade koje nastoje e, riješiti probleme. Poslije uloga je za Europu, ali to nije uloga koja će biti pod e, svjetlom javnosti, već e, tu treba neformalno savjetovati te vlade a što nije često slučaj Tunis. E, jako kratko, jako je zanimljiva zemlja. Jedan od razloga zašto mislim da će ta zemlja e, funkcionirati, ukoliko bude funkcionirala, nadam se iskreno da hoće, da mi potreban takva uspješnica jedna, to je zanimljivo jer e, frankofona tradicija laiciteta u Tunizu i politika Bumedijena i donekle Benalija pa evo ovdje imamo paradoks, paradoks za Ukoliko to uspije, to će biti zahvaljujući e, e, jake liberalizacije u građanskog, života, javnog života od 50-ih na ovamo i francuskog e, obrazovnog sustava. dakle, eto, tu imamo paradoks, a treba nam liberalizacija, liberalizam prije demokracije. To je u uspjeh bio u, u Europi, ali u Bliskom istoku to nije slučaj, a to je potrebno, ali ako se napravi liberalna demokracija, to su nestabilna društva. Ja, bar po mom mišljenju, eh, bila su tri izbora, jedan predsjednički, dva parlamentara, u sva ta izbora eh, u Libiji ljudi su odlučili koga će glasati i cijeli su jednog eh, čovjeka sekularnog tehnokratu, dakle po njihovom smislu riječi. Dakle, oni nisu e, glasali za one ljude koji su govorili da je Bog e, rješenje, ali evo, na kraju u Dobruku Tripoliju smo e, dobili što smo dobili i to je, dakle, tu smo dobili problem. Ali mi u Europi moramo imati mišljenje o tome svemu, moramo razmišljati o ishodima što je najbolje za nas u Europi. Što se tiče financiranja, e, osobno mislim, kada se osvrnem na kada razmišljam o onome što Europa kao zajednica može napraviti, pa evo, ovo pitanje o financiranju je jako važno. Gledaju financiranje turističkih organizacija, mislim da ne poduzmemo dovoljno toga, mislim da bi sam trebalo puno više toga napraviti. Hvala gospodine Jenkins, gospodine Sultan, izvolite. Evo ja bih započeo ovim što je gospodin Jenkins rekao u Tunisu. Ono što je napravilo razliku iz, e, što čini razliku u Tunisu nije samo e, društvo, sekularno društvo, već e, sekularno civilno društvo. Egipat je imao jako civilno društvo koje je bilo, nažalost, u potpunosti dominirano islamiz... vjerskim skupinama. To je bilo, dakle, islamizirano vjersko e, građansko društvo a u Tunisu to, je, to, to nije tako. I to su glavne dvije razlike u toj tranziciji između ova dva društva. Zašto ja ovo govorim? Pa jednostavno, ako je Europa interesirana da bude učinkovita i ako je zainteresirana da neke stvari riješi, a ne samo da se pojavljuje kao dionik u rješavanju u ovom političkom postupku, mislim da nam ovo daje jednu smjernicu koju biste vi u Europi trebali uzeti u razmatranje i slijediti prema, i tu svi politički akteri ne traže i ne zahtijevaju jednake stvari glede demokracije. Moramo gledati što je to, kakvi su kakve su vjerodajnice tih eh, ljudi i koliko se slažu sa idealima koje zastupaju i sa idealima koje, za koje se vi zalažete u Europi, za Bliski istok, za tu regiju gdje su demokracija, gdje demokraciju ljudska prava treba dodatno zaštiti i provoditi. Evo sada to me dovodi na pitanje percepcije Europske unije na Bliskom istoku. Iskreno govoreći, frustracija je prisutna na obje strane i na Bliskom istoku u regiji Mena ljudi ne misle da je Europska unija doista relevantna za rješavanje njihovih problema i transformacija kroz koje prolazi ova regija i ja osjećam jednake stvari i na europskoj strani čitajući komentare i slušajući e, Dakle, dakle, postoji donekle razočaranost e, u europsku politiku, a to je povezano izravno sa učinkovitošću Europske unije, njezine politike diplomacije glede rješavanja sporova problema u regiji. Jedan od komentara koji je malo prije, koji smo mogli čuti malo prije, to je pitanje o tome da li Europa može imati pravu politiku na Bliskom istoku. Pa to je, jest pravi izbor. Ja mislim da je organizacija, e, priroda ove, e, ovog entiteta Europske unije nešto što ne omogućuje da se u potpunosti uključi u taj postupak. To nisu Sjedinje američke države. Dakle, ovdje se prvenstveno radi o soft power koja je razvila određene sposobnosti, ali moramo imati i kako bi bili učinkoviti, jednu novu vrstu ravnoteže između načela ideja Europske unije kao predstavnice blage sile glede određenih pitanja koji se tiču demokracije i ljudskih prava i strateških razmatranja i strateških europskih e, interesa na Bliskom istoku. I to je nešto što Europska unija treba napraviti tu distinkciju. Znam da svi ovdje prisutni, ovdje i u europskim institucijama imaju svoje e, Izbo, svoje izborno glasačko tijelo koje moraju odgovarati, ali ovo su neka pitanja koja se treba riješiti. Ako razmatramo toj ravnoteži o pragmatičnoj politici koju treba razraditi, onda bi to otvorilo prostop e, rješavanju problema u Libiji, u Siriji. I dovoljno je biti malo hrabar, razmišljati o ishodima i zauzimanju pozicije. Dakle, Europa treba zauzeti svoj, svoju poziciju. To je jako važno. U Libiji je to uradila, u Siriji je više manje nominalno to napravila, ali u većini slučajeva to nije tako jednostavno. Da li Europa može e, se pokrenuti, konzolidirati i ponovno izgraditi moderne snage oporbe u Siriji, to je stvarno pitanje. Zadnja točka koju bih želio brati ovdje jeste pitanje politike uvjetovanosti. To je jedna od glavnih komponenata europske politike. mislim da učinkovita politika uvjetovanosti zahtjeva da se iznesu ciljevi pojedinačno, po pojedinačnom slučaju ciljevi te politike, To je evo, samo jedna preporuka koju bih želio iznijeti. I po ovom istom pitanju uvjetovanosti želio predložiti da se razvije svojevrsna proporcionalnost između s jedne strane resursa koje je Europa spremna uložiti u te politike i krizna žarišta s jedne strane i drugih e, stvari, odnosno zahtjeva i uvjeta koje želi postaviti s druge strane. Hvala. Hvala. gospod. Gospodin Jenkins, ja sam sam želio reći jednu stvar. Mnogi elementi su izmijenjeni, pokretačke sile i na Bliskom istoku i najveće Najveća promjena će biti diversificirana liberalizacija gospodarstva, u tome je uloga žena od ključnog značaja, to je osobito e, slučaj u zaljevu, obrazovanje u, e, kod nas e, u Europskoj Ujedinjenoj kraljevini. Ako želite napraviti veliku promjenu, onda obrazujte žene. Najprej hvala. Zadnja minuta eh, predajem je, je gospodinu Peonu. Da, hvala. Ovi postoji da nekle dolazi do frustracija kada se bavimo ovakvim stvarima jer ovako teška, kompleksna tema, tek što smo se zagrijali, već moramo ići u slačionicu. Dakle, u svakom slučaju vam želim zahvaliti što ste se odali ovoj, ovome s nama. E, želim vam zahvaliti na dosta iskrenim izlaganjima. Naravno, svjesni smo da ne možete pružiti odgovore na sva naša pitanja. Evo, sa svoje strane, iska predstavnica će iznijeti novu strategiju, mi imamo svoju odgovornost. E, odgovornost parlamenta jeste da se ostvari jedinstven stav, jer ne može ništa da gore biti nego da budemo podijeljeni, da stalno reproduciramo iste podjele koje ničemu ne služe, nikamo ne vode. I moramo zauzeti stavove, no želim ostati na ovome što ste rekli, dakle tu je to, taj, ti nevjerojatna očekivanja od e, Europske unije, dakle moramo s toga držati i biti svjesni toga. Dakle, najljepša hvala našim stručnjacima. Hvala gospodine Pejon, hvala stručnjacima koji su bili s nama danas popodne. Mislim da to bilo od velike koristi. U svakom slučaju ćemo uzeti u razmatranje vaš doprinos. Sve je to naravno povezano s našom drugom točkom agende, a tu se radi o prispitivanju europske politike susjedstva, naime očekivanja prema Europi kao velikom globalnom svjetskom akteru su ogromni i vidjeli smo na temelju vaših doprinosa da imamo puno toga još da napraviti u regiji mene i sa zemljama partnerima regije mene. Znači, hvala, sada prelazimo odmah na sljedeću točku, dakle ovdje se radi o prispitivanju europske politike susjedstva. Izvjestelj je gospodin Kukan i on će nam predstaviti svoj radni dokument koji je izrađen nakon zadnjeg zadnje razmjene gledišta s povjerenikom Hanom od prije nekoliko tjedana. Dakle, mislim da je sada cilj da napravimo prvu podjelu razmjenu mišljenja i onda da nastavimo raditi na izvješću sa amandmanima koje će uvršiti kolege. Dopuste samo da zamolim sve prisutne koji žele izaći iz dvora, ne da to urade u tišini kako bismo mogli nastaviti raditi jer imamo puno posla, to podrazumijeva naravno i razgovor u tišini. Dakle, molim vas za malo pažnje za ovo što će reći gospodin Kukan. Shall I wait da još sačekam e, ili da počnem? Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao što ste i sami rekli, nakon prve rasprave na ovom e, odboru dolazi do razmjene mišljenja između stručnjaka Europske komisije, ali isto tako i e, zastupnika u Europskom parlamentu i kao rezultat suradnje pripremili smo radni dokument o preispitivanju europske politike susjedstva. E, a e, to treba poslušati kao podloga za nacrt izvještaja. E, želio bih ukratko podsjetiti na osnovne elemente. Kada je Europska unija objavila svoju prvu strategiju 2003. godine, predvidjela je situaciju koja će biti okružena stabilnim demokracijama. E, europska politika susjedstva imala je za cilj pomoći zemljama u susjedstvu da postanu zemlje sa većom razinom demokracije, blagostanja i većom razinom povezanosti sa Europskom e, unijom. E, intenzivnija suradnja i veća međusobna ovisnost E, i povezanost e, sa susjednim zemljama dovodi e, do veće međusobne ovisnosti i boljih rezultata. To je bila naša logika. A ako pogledamo sada situaciju u okruženju, većina zemalja u okruženju nalazi se u situaciji previranja. I naš osnovni cilj je e, da okruženje bude stabilno i prosperitetno, e, međutim nemamo dovoljno resursa za suočavanje sa okruženjem u kojem je razina neprijateljstva sve veća. E, Naši e, financijski instrumenti oslabljeni su zbog ekonomske krize, ali isto tako e, postoje i negativne posljedice e, načina na koji smo djelovali u susjedstvu i zato bi moja sugestija bila da se vratimo na početak. trebamo ponovno razmišljati o odnosima koje želimo ostvariti sa susjedima i o instrumentima koji su nam na raspolaganju. Postoji nekoliko ideja koje E, su sadržane u izvještaju, a isto tako u radnom dokumentu. Kao prvo, e, politika susjedstva treba se izgraditi zasebno. E, kao drugo, moramo uzeti u obzir i razlike koje postoje među našim partnerima u susjedstvu ima jako puno različitih e, zemalja, ne samo što se tiče e, geografskih elemenata, nego i što se tiče sadržaja, odnosno provedbe reformi i sposobnosti da e, sudjeluju u zajedničkom području na kojem se primjenjuju četiri slobode. Osim toga, podrška poboljšanju demokracije treba imati vrlo važnu ulogu. Naša ponuda zemljama u regiji mora biti ciljena i e, e, dana u određenom kontekstu. Naglasak mora biti na organizacijama civilnog društva, e, organizacijama za poticanje demokracije, a cilj je unaprijediti i osnažiti kapacitete državnih institucija. Moramo osnažiti kapacitete za provedbu demokratskih prava i uskratiti pomoć onim državama koje uskraćuju svojim građanima temeljna prava. Osim toga, e, moramo osnažiti sigurnosnu dimenziju naše politike. Kao što znate, e, sigurnost i stabilnost e, su temelji ove politike. Eh, od 16 zemalja u susjedstvu ipak 11 je pod izravnim utjecajem različitih konflikata. Europska unija je suočena sa sigurnosnim izazovima koji dolaze i sa istoka i sa juga. Eh, tijekom rasprave o prethodnoj točki eh, mogli smo čuti dosta o tome. Osim toga, moramo izgraditi snažna partnerstva. Kako bismo to ostvarili, Europska unija treba tražiti partnere ne samo u ovoj regiji, nego e, treba tražiti partnere i izvan susjedstva i sklopiti partnerstva sa različitim međunarodnim organizacijama. Kako bi to ostvarila Europska unija treba ponovno preuzeti vodeću ulogu u susjedstvu e, i surađivati sa međunarodnom zajednicom kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve u susjedstvu. Povrh toga moramo poticati suradnju sa ovim regijama i poticati regionalne integracije u susjedstvu. Što se tiče različitih politika, spomenuo sam nekoliko puta, politika susjedstva e, mora naglasak staviti na političke ciljeve, mora postojati tehnički pristup koji je povezan sa političkim vodstvom. U tom smislu mislim E, da bi posebnu ulogu mogli imati i posebni izaslanici za istočno i južno susjedstvo. Oni bi trebali tjesno surađivati s europskim institucijama i državama članicama koje bi trebale pomoći Europskoj uniji da bolje povežu političke i stručne rasprave u ovoj regiji. Poštovane kolegice i kolege, ovo su neki od glavnih elemenata ideja iz izvještaja. Unaprijed zahvaljujem na komentarima i vašem doprinosu jer e, Trenutačno su u toku konzultacije kako bismo ostvarili korak dalje što se tiče same izrade izvještaja. Kao što ste primijetili, vremenski okvir za e, pripremu izvještaja se promijenio. Možda ste vidjeli da je rok e, za amandmane već prekoračen. Dobit ćete informaciju o novom roku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospodine Kukan. Sada ću kao prvo dati riječ e, izvjestiteljima u sjeni i to redom e, kojim vidim da su ovdje nazočni, a potom i e, nizu drugih kolega koji su iskazali interes. Na početku gospođa Gomeš i socijaldemokrata. Ja nisam izvjestiteljica u sjeni, ali mijenjam kolegu Anni Kristijana, tako da ću prenijeti ono što me on zamolio. I tu bih se posebno obratila gospodinu Kukanu i čestitala mu na ovako dobrom tekstu. E, Izvjestitelj u sjeni slaže se da je točno da trebamo voditi računa o instrumentima i partnerima. Naši instrumenti moraju biti učinkoviti u svjetlu izazova s kojima smo suočeni. Isto tako izvjestitelj u Sijeni slaže se sa argumentima koji su već izneseni u radnom dokumentu i slaže se s onim o čemu je govorio gospodin Kukan. E, e, što se tiče same strukture e, europske politike susjedstva i e, poveznice koja nedostaje, posebno e, što se tiče zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Što se tiče vanjske politike postoji veliki deficit na području vidljivosti i komunikacije, ali isto tako postoji upitnik što se tiče perspektive pristupanja Europskoj uniji. E, isto tako slaže se da naglasak treba biti na vrijednostima i načelima, e, demokratskim vrijednostima. E, citira visoko predstavnicu Mogherini koja je rekla da se ne može ostvariti stabilnost bez demokracije. Isto tako ne možemo imati demokraciju ako se ne poštuju ljudska prava i stoga i je to nešto što je potrebno jasno ugraditi u politiku susjedstva. E, izvjestitelj u Sjeni uvjeren je da će parlament uspjeti prenijeti tu poruku uz pomoć dokumenta gospodina Kukana. Kao rezultat ranijih rasprava mislim da e, trebamo razmotriti nedostatke u politici susjedstva. E, nedostaci su povezani s tim što e, izbjegavamo sagledati situaciju i definirati konkretne ciljeve koje možemo ostvariti. A središnje pitanje za mene je Palestina gdje E, uopće nismo uspjeli ostvariti ono što smo željeli, iako smo definirali cilj, ali nismo definirali svoj stav e, i nismo radili u skladu s njim. A to onda naravno dolazi do izražaja. E, što se tiče politike susjedstva, u ovom trenutku radi se o sigurnosti vlastitih građana, ne radi se o rješavanju sukoba u susjedstvu. Zapravo, ključni argument je sigurnost naših građana i nema drugog rješenja. Hvala lijepa gospođo Gomeš. S obzirom na to da imamo velik broj eh, govornika, eh, molim vas eh, da ne govorite duže od minutu, minutu i pol. Gospodin Auštevićius, izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo čestitam kolege Eduardu Kukanu na odličnom nasrtu dokumenta o kojem danas ovdje raspravljamo. To je doista odlično polazište za daljne razmatranje i raspravu o ovom iznimno važnom pitanju. Mislim da u samom dokumentu imamo dobra težišta i puno ideja koje možemo dalje razmatrati. Najnovija e, situacija na granicama Europske unije kako je to kolega Kukan s pravom spomenuo, navodi nas na to da se moramo vratiti na sam početak. A to znači e, da moramo pomagati e, našim susjedima kako bismo osigurali stabilnost i omogućili daljnje šanse za te države da nastave sa državotvornim naporima, jer u puno od ovih država ne postoje osnovne državne institucije. Važno je konsolidirati demokraciju i vladavinu prava. To su osnovna načela od kojih ne možemo odustati. Moramo biti svjesni toga da E, je u proteklim godinama došlo do neke vrste natjecanja na granicama Europske unije. Riječ je o natjecanju ili borbi za e, dušu ovih zemalja, a susjedi naših susjeda e, sve više to doživljavaju kao poziv da se natječu sa zemljama i susjedstva. Mislim da to nije načelo koje smo prihvatili, ali nažalost neke zemlje koje su susjedi naših susjeda smatraju da je to e, načelo državne politike. E, vjerojatno je to nešto što je potrebno također unijeti u ovaj dokument. Osim toga, moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo poboljšali suradnju s organizacijama civilnog društva, u onim zemljama u susjedstvu s kojima surađujemo. Organizacije civilnog društva mogu uložiti više napora i ostvariti veći doprinos što se tiče promjena u ovim zemljama. I istog razloga ja bih e, veći naglasak stavio na civilno društvo. Trebali bismo vidjeti e, koju vrstu politike bismo ovdje mogli primijeniti. Poštovane kolegice i kolege, Mislim da je bilo dosta uspjeha u onim situacijama kada smo otvarali programe Europske unije za naše susjede i smatram da trebamo i dalje raditi u tom smjeru. I na posljedku nekoliko riječi o komunikacijskoj i informacijskoj politici. Veći naglasak mora biti na komunikacijama. E, na taj način možemo pomoći ovim zemljama. A e, na taj način možemo uvesti promjene i u našoj politici. Hvala. Zahvaljujem, ispričavam se gospodinu Jureku, moja greška i vi ste izvjestitelj u Sjeni, treba li ste govoriti ranije, izvolite. Nije važno. E, htio sam iznijeti samo nekoliko komentara što se tiče ovih dokumenta. E, kao prvo, e, Želio bih zahvaliti na pripremi ovog dokumenta koji će služiti kao odlična podloga za raspravu. Ovdje se govori i o sigurnosnim aspektima politike susjedstva. Današnja situacija je nova i moramo voditi računa o situaciji u Gruziji, Ukrajini, a ta situacija ima izravan učinak na situaciju u Europskoj uniji. I to je nešto o čemu trebamo voditi računa i o tome je riječ u prvom dijelu dokumenta. U drugom dijelu govori se o ponovnoj uspostavi ravnoteže u europskoj politici susjedstva. E, Nužno je da se pozabavimo najbližim susjedima jer to su naši potencijalni partneri, ali ako pogledamo istok Europe, to je još uvijek Europa i zato moramo surađivati sa zemljama koje trebaju otvoreniju perspektivu, a posebno Gruzije i Ukrajina i što se tiče tih zemalja, to je aspekt koji možemo, moramo naglasiti. E, treća stvar koju bih istaknuo odnosi se na ravnotežu između snaga moći kada surađujemo s tim zemljama. Mi surađujemo i sa zemljama na Mediteranu, zemljama na jugu i isto tako zemljama na istoku. E, možda bismo to trebali obrnuti ili barem uspostaviti pravu ravnotežu što se tiče obaju aspekata politike susjedstva. E, što se tiče civilnog društva, e, o tome je govorio prethodni govornik, ako pogledamo ove nove zemlje koje su trpile posljedice ranijih totalitarnih režima, a u međuvremenu je došlo do promjene i ta društva u kojima je u prošlosti postojao komunistički režim trebaju daljnju potporu. A naša je uloga pratiti cijeli ovaj proces emancipacije društva i tu trebamo pružiti podršku. E, jedna od glavnih stvari koju možemo učiniti je pomoći kod provedbe izbora. A ako pogledamo južnu dimenziju politike susjedstva, riječ je o iznimno važnom dijelu politike susjedstva i tu mora postojati ravnoteža. E, moramo voditi računa i o odnosima s Libanonom. To može služiti i skoro kao primjer. Znamo da postoje određene zajednice za teškim iskustvima, ali očito je da je potrebna potpora i pomoć Moramo voditi računa o tome da osiguramo potporu za sve zemlje iz regije. Ako govorimo o području Mediterana, važno je da podupiremo one države koje provode europske politike. E, govorimo o zemljama kao što su Egipat i Jordan koje imaju iznimno konstruktivnu vanjsku politiku. Ako se stvari budu razvijele kako treba, će se mirno društvo u tim zemljama, a postoje određeni kriteriji koje moramo uzeti u obzir. Zahvaljujem. Molim vas da vodite računa o vremenu. Hvala lijepa. Govorit ću kratko. Ako pogledamo ovaj dokument, on je iznimno okrenut prema Europskoj uniji, eurocentričan, a posebno se naglašava potreba za uvođenjem promjena. E, jako je malo kritike što se tiče uloga Europske unije i to nam se ne sviđa. Međutim, što se tiče e, uloge poticaja, čini mi se da e, tu postoje dvostruki standardi i zapravo očito je da moramo osigurati energetsku sigurnost i mislim da tu moramo govoriti jasno, a ne koristiti eufemizme postoji nedostatak e, stabilnosti e, na jugu e, i to se navodi u tekstu, ali nema ni riječi o tome tko je to uzrokovao. Ja dolazim iz Španjolske i mi smo zabrinuti zbog situacije u Maroku. Maroko dobiva velika sredstva iz politike susjedstva. Cilj je osigurati održiv razvoj, između ostalog. 30 do 50% stanovništva u Maroku su nepismeni, a tijekom proteklih nekoliko godina e, Maroko je također profitirao e, od nezakonite eksploatacije fosfata u Sahari. Ne možemo dopustiti nastavak ovih dvostrukih standarda. E, niti jedna država na svijetu nije priznala prisustvo Maroka u Sahari i moramo učiniti ono što kažu Ujedinjeni narodi i dekolonizirati zapadnu Saharu. Moramo biti kritični što se tiče europske politike i pobrinuti se da uvedemo promjene i uspostavimo novi okvir e, te uzeti u obzir Ujedinjene narode, a i druga domaća pitanja isto tako govoriti, e, koristiti jasnu retoriku i pogledati i situaciju u arapskim državama, pitanje priznanja Palestine i pogledati što je ono što poduzimamo u Libiji. I samo još nekoliko riječi. Primili smo na znanje E, da postoji e, socijalna i demografska asimetrija. A što se tiče Frontexa, naglasak treba biti više na miru i zapošljavanju. Hvala. Hvala, Alde ima dva izvjestitelja u sjeni. E, gospodin Nart ima riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Moravno, uspostaviti ravnotežu između politika, pogotovo između istoka i juga. S time se slažem. Kad je riječ o prvoj ravnoteži, e, radi se o onoj financijske naravi. Nema smisla da dvije tri, e, trećine financijske potpore Europske unije odlazi na istok. Kad pogledamo jug, gdje se gdje su suočeni s brojnim problemima, humanitarnim, ekonomskim problemima e, koji su puno ozbiljniji nego oni na e, istoku, e, oni dobivaju pak samo trećinu sredstava. To nije u redu. Isto tako, strateški gledajući, jug Mediterana, odnosno južne države u europskoj policiji susjedstva zapravo predstavljaju bure baruta. Isto tako miješamo naše želje sa stvarnošću. Nema smisla da ponovno razmatramo ideju um, europskog demokratskog podstraka da želimo u demokraciju u Ukrajini i Moldovi, a onda pogledate rezultate izbora i unatoč um, miješanju Europske unije uh, i izglašavanju e, ugovora o pridruživanju prije izbora, a to je nešto što se ne može e, shvatiti kao potica u demokratskom e, procesu. Dakle, jedna je stvar potica, a druga je stvar pritisak na rezultat. A rezultat je bio da bi 50% birača u Ukrajini i 50% glasača u Moldovi. Dakle, polovina stanovništva u Moldovi je bilo protiv Europske unije. Dakle, nazovimo stvari pravim imenom. Govorimo o onome što se stvarno događa. Ukrajina je zemlja e, postsovjetskih oligarha, kao što sam često rekao. Miješamo stvarnost i želje. A politika se mora temeljiti na stvarnosti. Gospodin Milan Mon. Prije svega e, htio bih čestitati gospodinu Kukanu na radnome dokumentu. Slažem se s njime on, u pogledu nekih stvari i e, predložit ću nekoliko amandmana, ali u suštini mislim da je ovo dobra podloga za rad. Politika susjedstva je vrlo snažan e, kompromis između e, Europske unije i njezinih susjeda dugoročno i kratkoročno. Ako želimo da Europska unija bude globalni igrač, e, prije svega trebamo krenuti od toga da budemo regionalni igrač. U ugovoru o Europskoj uniji se o tome govori. Naše susjedstvo e, je sve važnije. Složeno je i ono susjedstvo na jugu i ono na istoku. Potrebna nam je jedinstvena politika susjedstva koja se treba razlikovati od e, politike proširenja. Mislim da se gospodin Kukan i ostali slažu s time. Potrebno je napraviti razliku između onih zemalja koje prolaze e, mirne reforme poput Maroka i Libije gdje je situacija drugačija. Sve zemlje imaju svoje ciljeve, svoje ambicije i svoje specifičnosti i moramo e, na početku pokušati pronaći zajedničke interese i pobrinuti se da te države ne zaborave e, temeljne vrijednosti iz članka osam. Isto tako, ta politika se ne smije temeljiti samo na e, e, trgovin, o sporazumima o slobodnoj trgovini. Postoje i druge stvari koje treba imati na umu. A naravno, ne smijemo zaboraviti niti energetiku. Energija je, e, energetska diversifikacija nam je jako bitna i ne smijemo zaboraviti da zemlje poput Alžira ili Egipat imaju veliki energetski potencijal. Danas bih htio zapravo naglasiti pozitivne aspekte e, sastanka u Barceloni gdje su prisustvovali ministri vanjskih poslova zemalja u politici susjedstva i e, razgovarali su o zajedničkim ciljevima i nadamo se da ćemo ih moći podržati. Nadamo se da će takvih sastanaka biti više. Hvala. Gospođa Piri ima riječ. E, hvala. Prije svega i ja se Eh, ja bih htjela čestitati gospodinu Kukanu na ovom eh, dokumentu. Kad pogledamo eh, što se događalo u zadnjih deset godina krug prijatelja i stabilnost e, koju smo očekivali, do nje nije došlo. Kad pogledamo arapsko proljeće, vidimo da dolazi do krvih transformacija. Na istoku smo vidjeli da je e, politika susjedstva se e, je dovela do izravnog sukoba naših susjeda sa njihovim susjedima. Isto tako, zemlje koje su potpisale ugovor o pridruživanju suočavaju se s problemima i to sve tri. Na samitu u Rigi se govorilo i o preživljavanju tog sastanka na vrhu. Kad je riječ o izvjestitelju parlamenta, mislim da je potrebno da ne, da ne smije biti naivan u pogledu e, prijetnji. Mislim da smo svi na teži način e, naučili e, kakvi su to rizici prošle godine. Isto tako ono što ne stoji u dokumentu E, je ono što se odnosi na dugoročni angažman. Znamo što se dogodilo 2004. i 2005. na istoku. Nakon revolucija kamere su se ugasile, mi smo skrenuli pozornost na nešto drugo, a deset godina kasnije sada suočavamo se s posljedicama. Isto vrijedi i za jug. 2011. godine je bilo arapsko proljeće, nakon toga smo izgubili interes, otišli smo i vratili smo se e, sada kada vidimo e, da postoje sigurnosne prijetnje i da je ISIS sve jači u regiji. I na kraju bih htjela reći nešto što su brojni kolege već naglasili kako ne kompromitirati vrijednosti u kontekstu geopolitičke situacije. Da, potpisali smo ugovore o pridruživanju s trima zemljama na istoku, ali mi bismo trebali igrati igrati ključnu ulogu i biti kritični kada reforme ne idu u pravom smjeru. I da zaključim. E, dati više da bismo dobili više je načelo koje bismo trebali primjenjivati i treba ga vezati uz vrijednost Europske unije i s time bih zaključila. Hvala. Hvala gospođo Piri. Kristijan Preda, koordinator EPP a Hvala gospodine predsjedniče. E, prije svega čestitam Edvardu Kukanu, našemu kolegi, E, na izvrsno napravljenom radnom dokumentu. Mislim da se u dokumentu e, naglašavaju problemi, ograničenja e, europske politike susjedstva, a s druge strane se u dokumentu naglašavaju moguća rješenja. U tom procesu razmišljanja trebamo se usreotočiti usredotočiti na nekoliko stvari. Prvo, važno je, važna je diferencijacija. Dakle, o tome i govorio gospodin Kukan, važno je da politika susjedstva e, osigura e, okvir i fleksibilnost, jer prošle su godine od kad su počele promjene na jugu i na istoku, a te situacije na istoku i na, e, istoku i na jugu su različite i potrebno je praviti razliku između ta dva e, područja i trebamo imati instrumente koji će nam e, omogućiti da se više približimo zemljama koje postižu veći napredak. Drugo, ono što je jako bitno kod europske politike susjedstva je naš je da je povežemo s našom vanjskom politikom. E, treba koordinirati naše djelovanje u ta dva područja. Posljednjih godina se pokazalo jako teškim djelovati u pogledu Rusije. Rusije više nije naš strateški partner i trebamo vidjeti na koji način trebamo drugačije artikulirati našu europsku politiku susjedstva i našu vanjsku politiku s obzirom na gubitak partnerstva s Rusijom. I na kraju mislim da je jako važno da ostanemo dosljedni u našoj politici susjedstva i u razredi te politike. Trebamo se držati i dalje svojih vrijednosti. Demokracija, sloboda izražavanja, odruživanja um, i, i vladavina prava. Dakle, to su naše specifičnosti koje su jako važne. I na kraju bih završio tako da naglasim da sam e, čuo prijedlog, prijedlog e, Edvarda Kukana um, o promjenama i zanima me kako bi on nazvao e, te promjene. Hvala. Gospodin Boština ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja čestitam e, gospodinu Kukanu na pripljenom dokumentu, zato što on dokazuje koliko je bitno da preispitamo našu zajedničku politiku e, susjedstva s obzirom na dramatično stanje e, u našim, kod naših istočnih partnera, a isto tako ne radi se samo o posljedicama u Ukrajini, već i u cijeloj e, istočnoj Europi. Naravno, drugo važna stvar je ISIS i islamski fundamentalizam. Mislim da je sigurnosna komponenta nešto što treba dosta naglasiti. Drugo, važno je tu sigurnosnu dimenziju razmotriti i a, baviti se njome ne samo putem naših vlastitih resursa, već u koordinaciji s NATO-om i našim drugim strateškim partnerima kako bismo iznazrili zajednički odgovor. Isto tako trebamo reafirmirati nešto što parlament stalno naglašava, to je potreba za koordinacijom između naše obrambene, sigurnosne politike i vanjske politike s našom energetskom politikom budući da većina energije koju Europa uvozi dolazi iz našeg susjedstva i zato je koordinacija jako bitna. Treće, potrebno je spomenuti novu dimenziju, a to je kibernetička sigurnost. E, to je nešto što je jako veliki problem za Europsku uniju i za e, članice NATO-a, a i za one države koje sudjeluju u našoj politici susjedstva. Također treba razmotriti potrebu pripreme paketa za borbu protiv e, jako toksične ruske propagande koja utječe ne samo na naše države članice, već i e, zemlje koje sudjeluju u politici susjedstva. I utjecaj se vrši kroz medije, zatim novih medija poput putnika i tako dalje zatim putem izravnog financiranja e, političkih stranaka, putem sofisticiranih hibridnih e, rješenja e, koji djelomično proističu iz medija, a djelomično iz civilnog društva. I na kraju, važno je razmotriti potrebu koordiniranja našeg djelovanja s našim e, saveznicima u NATO-u. I pritom govorim o novom obrambenom paketu na sjeveru Europe koji je nedavno uspostavljen, koji, u, koji uključuje i članice e, NATO-a i one koje to nisu, a zajedničko su se odlučili suprotstaviti e, ruskoj, e, ruskom djelovanju. Hvala. E, hvala gospodine predsjedavajući. Ovaj radni dokument dotiče se ključnih aspekata vanjske politike Europske unije. I dosta sam zahvalan gospodinu Kukanu na vrlo ambicioznom, realističnom i profesionalno napisanom dokumentu. U našem susjedstvu situacija se drastično promijenila u protekle e, tri godine i to ne nabolje. Prošle, prošlih godina uvijek smo pozdravljali demokratske promjene i poboljšanja, te smo naglašavali E, poteškoće u e, dugotrajnoj tranziciji. Sada se suočavamo sa građanskim ratovima, terorizmom i tako dalje i samim time naše strategije stavljene su u novi kontekst. E, pozdravljam ambiciju Europske komisije da preispita politiku susjedstva. Zato što je situacija takva da trebamo biti više ujedinjeni i više strateški usmjereni, te nam je potreb ban e, jedan kontinuiraniji e, pristup Europske unije. Uvjeren sam da nova politika susjedstva može biti uspješna samo ako je vjerodostojna. Vjerodostojnost se može e, osigurati ako je se budemo držali. Demokratizacija, vladavina prava i tako dalje. Dakle, sve to nešto na, na čemu trebamo inzistirati u naš, kod naših susjeda bez dobrog upravljanja nijedna tranzicija ne može biti uspješna. Hvala, sada riječ ima gospođa Gil. Hvala. Hvala gospodinu Kukanu na izvješću. Mislim da ste u pravu kad kažete da europska politika susjedstva može biti uspješna samo ako se države članice doista uključe u njenu provedbu. Prvo, mislim da je potrebna bolja koordinacija s državama članicama kako bi se osigurala E, bolja, učinkovitija e, uporaba instrumenata politike susjedstva. Problem je to da provodimo bilateralne politike koje nisu povezane, odnosno usklađene s politikom susjedstva i to je nešto što ne pomaže e, ovoj politici. Dakle, E, države članice e, trebaju e, donijeti zajedničko stajalište o kratkoročnim i dugoročnim ciljevima politike susjedstva i trebamo vidjeti koji su to načini na koje možemo potaknuti države članice da osnaže europsku koordinaciju i mogli smo možda objediniti snage u pogledu prikupljanja i dijeljenja informacija kako bismo povećali učinkovitnost. Također možemo e, na neki način poticati zajedničko e, razumijevanje situacije među državama članicama. Također treba potaknuti e, koordinaciju sa državama koje sudjeluju u politici susjedstva. Potrebne su nam konzultacije koje sudjeluju s tim zemljama. Da bismo to napravili, bitno je uključiti sve važne igrače, a postoje indikacije kad je riječ o Tunisu da postoje različite e, skupine iz e, političkih sfera i sfera civilnog društva koje osjećaju da su isključene. E, to trebamo, trebamo ih uključiti da bismo dobili rezultate. Dakle, trebamo uključiti i sadašnje i buduće partnere. Hvala. Hvala gospođa Gil, gospodin Galer. Za početak zahvaljujem kolegi Kukanu na tome što je pripremio jako dobru podlogu za rad. E, kao što je već rečeno, u politici susjedstva postoje dvije kategorije. Postoje susjedi u Europi i postoje susjedi Europe. Mislim da je ovdje važno da naravno imamo individualni pristup u odnosu na svaku pojedinu zemlju. Što se tiče juga, primjerice možemo ponuditi puno više od onoga što smo do sada činili. Ako pogledamo 96 e, e, smo puno prije e, pregovora o pristupanju imali Carinsku uniju sa Turskom. Zašto? E, to ne bi tre moglo i trebalo funkcionirati u odnosu na Tunis ili Maroko ako postoji e, mirovni sporazum između Izraela i Palestine zašto to ne bi mogao biti važan instrument ili e, nešto što bismo nazvali europski gospodarski prostor plus sve ono što bi moglo biti važno i pomoći u uspostavi dobre suradnje, recimo suradnja u sklopu Europola, čak i ako ne postoji izgled za pristupanje Europskoj uniji. Mislim da postoji puno instrumenata za reforme koji su nam poznati iz procesa pristupanja, a mogu funkcionirati i u sklopu susjedstva, recimo reforme carinske uprave ili granične kontrole ili reforma porezne uprave E, sve su to iskustva koja mogu biti korisna i primijeniti se i na jugu. Tu možemo puno toga učiniti, a što se tiče istoka, tu trebamo biti fleksibilni i ne smijemo ništa isključiti. Što se tiče e, članka 49. koji zapravo svakoj europskoj zemlji daje izglede za pristupanje, e, te su zemlje na taj način već uključene, ali tu onda konkretno moramo vidjeti što je to e, što konkretno potencijalno možemo ponuditi zemljama na istoku. Hvala. Hvala lijepa kolega Galea. Gospodin Fleckenstein, zadnji govornik. Izvolite prije nego što zaboravim, ja želim prvo zahvaliti kolegi Kukanu, ali e, neovisno o tome želio bih istaknuti još nešto. E, morali bismo zajedno razmisliti u sklopu europske politike susjedstva i o tome ne bi li i Euronest mogao biti predmet e, kritičnog ispitivanja. E, zbog e, dobre volje ove institucije meni je potpuno jasno koliko je teško e, pomiriti različite interese u odnosu na Europsku uniju i pronaći zajednički nazivnik, a onda učiniti nešto što bi bilo barem donekle održivo. Mislim da barem moramo razmisliti o tome kako to učiniti učinkovitijim preko Euronesa. Hvala predajem riječ predstavniku komisije gospodinu Mordiju. E, hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodinu Kukanu na dokumentu koji predstavlja važan doprinos e, procesu konzultacija koji e, mi u Europskoj komisiji i a, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje smo pokrenuli četvrtog u kako bismo uključili različite partnere gospodarske, socijalne, civilne partnere civilnog društva e, kako bismo vidjeli e, što bismo trebali promijeniti u europskoj politici susjedstva da bi bile zadovoljene njihove potrebe. E, htio bih se osvrnuti na neke stvari iz rasprave. Povjerenik Han i E, visoka predstavnica Mogherini su bili u Latviji, a isto tako i u Barceloni, e, gdje je održan e, ministarski sastanak. To je prvi sastanak s ciljem preispitivanja europske politike E, susjedstva. E, taj proces će se nastaviti sastankom 24. i naravno e, sastank, samitom u Rigi u Svibnju. I mislim da će sve to dovesti do rezultata u procesu preispitivanja ove politike. Neću ulaziti previše u detalje. Jasno je E, koje su to glavne stvari koje smo iznijeli u komunikaciji trećeg? Mislim da je diferencijacija od ključne važnosti. Neki partneri žele e, puno jaču integriranost e, s Europskom unijom i mi trebamo vidjeti koji su mogući daljnji koraci. Neki partneri žele drugačiji odnos u odnosu na one koji imaju sada. Kako možemo dalje raditi na takvim odnosima, dakle u kojem formatu raditi? Ono što je rekla gospođa Pir je također važno. Trebamo vidjeti kako raditi sa susjedima naših susjeda, te trebamo biti e, svjesni prijetnji e, koje mogu, kojima e, mogu izlagati ti partneri Europsku uniju, bilo da se radi o migraciji, nedostatku energenata i tako dalje. Zatim ne treba zaboraviti izazove poput zaljeva, roga Afrike i Sahela. To su izazovi i e, jasno mi je da se politika susjedstva doživljava kao eurocentrička politika i da malo uzima u obzir aspiracije naših e, partnera. Trebamo iskoristiti ovaj e, proces konzultacija kako bi se jačao taj osjećaj vlasništva, odnosno pripadanja kod naših država partnera. I na kraju, kad je riječ o danjim koracima, surađujemo blisko sa e, sektorskim nadležnim glavnim upravama u komisiji zajedno sa službom za vanjsko e, djelovanje kako bismo vidjeli što možemo napraviti u različitim resorima. Nastojimo e, dopriti što je dublje moguće do naših partnerskih zemalja. Pogotovo u Tunisu neki partneri se osjećaju malo isključenima. Ja ću to prenijeti našim izaslanstvu jer smo tražili e, naše izaslanstva koje su na terenu da maksimalno uključe sve partnere u konzultacije te da osmisle mehanizme koji će omogućili partnerima da se njihovo mišljenje čuje gdje bili. E, konzultacije su otvorene do kraja lipnja i veselimo se e, razredi prijedlog, prijedloga o reviziji europske politike susjedstva i u tom smislu će Europski parlament e, dati važan e, doprinos. Hvala gospodinu Kukanu, njegovom timu na određenom poslu e, u izradi tog doprinosa. Hvala gospodine Mortiju što ste podijelili stave komisije s nama. Prije nego što dam, predam Eduardu riječe i samo par riječi komentara za sve vas koji želite uložiti amandmane. Rok će biti šesti svibanj. Dakle, proslava vam je još otprilike tri tjedna. Druga stvar, da se vratimo na bit radnog dokumenta Edvarda. Mislim da je krenuo u pravom putu tražeći više razjašnjenja glede toga tko ima perspektivu za članstvo, tko ne. I to jest donekle izazvalo određene rasprave. Zatim, zadnja stvar, trebali smo malo bolje naglasiti ono čime se mi bavimo, jer tu se ne spominje nikakva skupština Euronesta, niti Euromediteranska skupština u kontekstu Unije sredozemlja i sve ono što svi mi radimo u raznim izaslanstvima. Dakle, mislim da taj politički doprinos jačanju politike treba biti vidljiviji u naš, odnosno vidljivi u našem vlastnom izvješću i da se nadovežem na ovo što je gospodin Preda rekao o novom imenu. Ideja je dobra, a što se tiče kratice, čini mi se da bi to moglo biti problematično s obzirom na broj riječi koji je sadržan u vašim, vašem prijedlogu ili možda nešto, nešto drugo moglo biti zanimljivije. eduard može zaključiti, izvoli. Hvala predsjedavajući. Želim biti kratak. Dakle, najprije hvala svim kolegama na njihovu doprinosu, na pozitivnim stavovima glede budućnosti pripreme izrade ovog izvješća. Doista to cijenim. Ne želim odgovoriti svima, nije potrebno, možda želim nešto reći onima koji su spomenuli određene konkretne stvari. Gospodin Nart spomenuo je da bi trebalo biti spostavljena ravnoteža između istočne i južne dimenzije. Naravno, to je bit, ali problem je u tome što ne znam da li je riječ ravnoteža e, nešto što će jednako protumačiti naš partneri sa istoka i oni s juga. To bi bilo teško ostvariti, ali ideja je ispravna. Ne želim reći da to treba biti 50-50, ali naravno ideja ravnoteže i da treba uspostaviti ravnotežu, to je važno. E, Milanu Monu želim odgovoriti da slažem da e, treba spomenuti u radnom dokumentu da politika proširenja i politika susjedstva ne smiju biti pomješane. Svaka od njih je zasebna politika. Gospodin Piri, upotno se slažem s tim da trebamo imati dugoročni dugoročan angažman, no s druge pak strane ono što bi trebalo uključiti u izvješće je da bismo trebali imati povratne informacije kako bismo mogli brže reagirati na e, brzi razvoj situacije. To je ono što se događalo u prošlosti, stvari se jako brzo razvijale, a mi smo jako sporo reagirali. I naravno načelo više za više svakako će biti nazočno. Što se imena tiče, pa čujte, ja još nemam ime, tako da... Su dobrodošli svi e, smisleni i razumni prijedlozi. Ja potpuno slažem s predsjednikom koji je rekao da će biti teško e, stvoriti novu kraticu. E, nije nužno da to napravimo, ali ako uspijemo nešto napraviti, to bi trebalo održavati taj novi pristup, to bi bilo svakako dobro. I potpuno se slažem s onim što je Andrej Plenković rekao, da kada bismo trebali više spominjati Euronest i sve naše aktivnosti u drugim, u raznim formima. Najprej hvala još jednom. Hvala Edvarde, hvala svima što ste sudjelovali u razmjeni mišljenja o e, radnom dokumentu o reviziranoj Europskoj policije susjedstva. Evo zaključujemo s ovom točkom, s malim kašnjim, Prelazimo na šestu točku, tu se radi izvješću o napretku e, Albanije za 2006. Ovo je druga raz. ovome smo raspravljali krajem četvrtog, e, ćemo krajem četvrtog mjeseca. Izvjestitelj je iz redove SND-a, Knut Fekenstein, Uloženo je skoro 200 amandmana na ovo izvješće. E, bila je jaka e, intenzivna suradnja e, u između izvjestitelja u Sijeni imate dokumente u svom dosjeu, to je važan trenutak za Albaniju koja je država kandidat i koja svakako namjerava ići dalje. Imamo određen broj otvorenih pitanja koji su prvenstveno povezani uz kakvoću i e, suvremenost e, dakle dijaloga e, glede e, javne uprave organiziranosti borbe protiv dakle protiv organiziranog kriminala i reforme pravosuđa. Sada predajem riječ gospodinu Fleckensteinu koji će nam objasniti kako sve stvari, glede i kompromisa također, pa ćemo onda iskoristiti priliku dati riječ izvjestitelju u sjeni da gospodine Fleckenstein imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, dopustite na početku četiri kratke napomene. Kao prvo, angažman albanskih političara u pogledu pristupanja Europskoj uniji predstavlja nešto što svi mi naravno možemo pozdraviti. Međutim, e, ja kao izvjestitelj Europskog parlamenta nisam ni glasnogovornik e, vlade u Tirani, niti predstavnik njihove oporbe. To sam želio reći na samom početku i iz toga vjerojatno možete zaključiti da je to bilo potrebno. Drugo, e, s obzirom na kratko vrijeme koje nam je na raspolaganju, e, nismo uspjeli unijeti sve ono e, što je podneseno u proteklih nekoliko dana. Nismo mogli unijeti svaku priču o kriminalu, posebno ako nije ispitana a nemamo ni stajalište što se tiče intervjua albanskog premijera. A kao što smo svi mogli konstatirati, e, to nije bilo baš od velike koristi. E, ja sam u četvrtak imao priliku s njim razgovarati o tome i e, postojeća će mogućnost razgovora i predstavnika drugih klubova ovo je druga rasprava o ovom izvještaju i zato ću sasvim kratko iznijeti e, neke e, činjenice. E, imamo 292 predložena amandmana. U međuvremenu je održana sjednica međuparlamentarnog odbora temeljem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. E, većinu amandmana smo ili prihvatili ili smo e, pripremili 16 e, kompromisnih rješenja. Pritom se radi o pet osnovnih prioriteta. Reforma javne uprave, reforma pravosuđa, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i jačanje temeljnih sloboda. Ovi prioriteti za reforme koje e, su zajednički definirali je Europska komisija i Ministarsko vijeće Albanije i e, cilj je e, provesti reforme u mjeri u kojoj će biti moguće ostvariti pristupanje Albanije Europske unije. Zahvaljujem kolegama na doprinosu i suradnji. Zahvaljujem na tome što smo uspjeli ostvariti kompromis, što pokazuje da smo e, bili blizu u svojim stajalištima i tjesno surađivali, barem što se tiče važnih pitanja. E, neke od amandmana nisam mogao uzeti u obzir, naime one koji su okrenuti prema prošlosti i, i imaju za cilj e, ukinuti ovaj status e, kandidata za pristupanje, odnosno ne idu u smjeru otvarenja napretka i e, potencijalnih pristupnih pregovora jednoga dana. Zadnji dio teksta uzima u obzir predstojeće komunalne izbore, odnosno lokalne i regionalne izbore. Tu se vidi koliko je važan konstruktivan dijalog, odnosno konstruktivna e, suradnja između svih političkih stranaka u e, vladi i u oporbi e, kako bi se unaprijedila albanska demokracija, ali i provele reforme gospodarstva i pravosuđa. Rezultati reforme mjerit će se temeljem pitanja kakve su posljedice u svakodnevnom životu za građane Albanije. U ocjeni napretka reformi mora se voditi računa o zadovoljstvu ljudi, a ne zadovoljstvu Europe. Nadam se da mi je kao izvjestitelju uspjelo uzeti u obzir i navesti važne izazove s aspekta Europskog parlamenta. E, ja smatram da postoje dobre šanse da će Albanija uspjeti prevladati prepreke i da ništa neće stajati na putu pristupnim pregovorima ukoliko nastave raditi u ovom smjeru. To naravno ne znači da ne moramo jasno ukazati na one nedostatke koji u ovom trenutku još uvijek postoje. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Fleckenstein. A sada dajem riječ Eduardu Kukanu kao izvjestitelju iz Sjeni iz EPP-a. Hvala predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju na dobrom, čak i odličnoj dobroj, dobrom radu i odličnoj suradnji i dobrom ravnoteženom izvješću. Također želim zahvaliti svim muslim kolegama na njihovom zanimljivom i važnom doprinosu u sastavljanju ovog izvješća. E, glavne elemente ovo izvješća podržavam, podržavam također i glavne amandmane iz tog razloga. Pružam podršku svim 16 kompromisnih amandmana, oko jednog još uvijek pregovaramo, ali mislim da će pregovori imati uspješan ishod u vidu zaključnog kompromisa. Nužno je imati konstruktivan pristup postupku integracije Albanije. Želim naglasiti značaj odašiljanja jakog, jake političke poruke Albanije posredstvom ovog izvješća. Naime, politika konfrontacije je glavna prepreka toj zemlji da napreduje u postupku integracije. To treba naglasiti. Treba također naglasiti značaj političkog dijaloga iznalaženja kompromisnih rješenja i potrebe da se unaprijedi politička kultura u zemlji. Čini se da je to neka vrsta državljiva koji sam rekao već prije nekoliko godina, ali mislim da je ovo i dalje važno. Što više značajno naglasiti značaj vladavne prava i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Oni su i dalje jako relevantni. To je, dokaza, to je i oni događaj zadnjih nekoliko mjeseci do kojih je došlo u Albaniji. Vjerujem da imamo odgovarajuće amandmane koji to naglašavaju. E, reforma pravosuđa, osobito neovisnost pravosuđa je nešto što treba naglasiti u ovom izvješću i shodno tome tako želim naglasiti maloljetničko e, pravosuđe odnosno sustav koji se tiče maloljetnih predstavnika. Administrativna i teritorijalna reforma također je naglašena. Potpuno sam svjestan kako su obje ove reforme politički osporavane u Albaniji, ali se i dalje nadam da će na kraju pomoći državi da ima bolju državnu upravu i javnu službu koji su okosnice ovog postupka. Na kraju želim spomenuti i kompromis 14. koji se tiče medija i javnog radiotelevizijskog programa. Kao i svugdje moramo podržavati slobodu i neovisnost medija i regularnih, regulatornih tijela. I još jednom želim zahvaliti izvjestitelju. Hvala. Najviše hvala Gospodin Ključuk iz Aldea imate riječi. Najviše hvala, predsjedavajući. Dragi kolege, želim čestitati izvjestitelju gospodinu Fleckensteinu i svim izvjestiteljima u Sjeni na uloženom trudu tijekom izrade kompromisnih amandmana ovog uravnoteženog izvješća o napretku Albani. Mislim da amandmani jasno priznaju ulogu Albanije kao regionalnog, e, za regionalnu stabilnost e, u regiji. Ona ima dobre stabilne odnose sa susjedstvom, što više njezna vanjska politika potpunosti u skladu sa vanjskom politikom Europske unije. E, Albanija imamo nekoliko amandmana koji se tiču toga da se nije, Albanija nije pridružila sankcijama protiv Rusije, ali mislim da smo to trebali zadržati ipak. U zadnjih nekoliko godina e, Albanija je ostvarila određeni napredak u zadovoljavanju političkih kriterija za europsku e, političku integraciju i to treba pohvaliti, no što se tiče daljnjih reformi, vlada i oporba trebaju se da dođe do provedbe i primjen, odnosno da se o tome raspravi u parlamentu. Albanija mora E, konsolidirati ostvareno i poboljšati e, sve e, što se tiče ljudskih prava, građanskih prava i poboljšati zakonodavni okvir za dodatne reforme. Amandmani jasno ukazuju na činjenicu, odnosno na probleme s kojima je suočena Albanija i pozitivne korake koje vlada treba riješiti. Vlada je napredovala u reformi pravosudnog sustava, i e, poslušala je Venecijansku komisiju glede jačanja njihove neovisnosti. No ipak potrebna je temeljna reforma sustava, zemlja je e, pokazala da političku volju za borbu protiv korupcije koja je i dalje ključni problem uz organizirani kriminal. Problemi s korupcijom i organiziranim kriminalom ne nalaze se u amandmanima a, treba, trebali smo ipak podržati da budu prisutni, da se pokaže albanskim vlastima da to nešto treba rješavati. Nužno je potrebno depolitizirati e, državnu upravu i tu moramo čestitati vladi na uloženom trudu i ostvarenom napretku glede upravljanja javnom upravom. E, Uvaženi kolege, zaključno u svojstvu izvjestelja u ime kluba zastupnika želim privući vašu pozornost na amandman koji se tiče jednakosti e, spolova i e, inkluzije zajednice LGBT i potrebe da se donesu mjere za jamčenje društvenih i gospodarskih prava etničkih e, manjina i svih zajednica kako bi se e, i ključilo e, manjinske zajednice i druge zajednice. Hvala predsjedavajući. Hvala gospodine Ključuk, sada predajem e, riječ gospodinu Šoltesu iz redova zelenih iz Sjeni. Hvala predsjedavajući. Želim zahvaliti izvjestelju Frankensteinu na odlično obavljenom poslu i na dobrim kompromisima. Naš klub će moći u potpunosti podržati predložene kompromise ovaj tekst. No, želi bismo odmah eh, pokrenuti jedno važno pitanje koje se tiče gospodarstva i okoliša koje je pokriveno kompromisom 15. Ali tu je došlo do eh, nedavnih promjena koje bi trebalo uzeti u eh, obzir na plenarnom zasjedanju. Naime, postoje 43 hidroelektrane na jednom od glavnih e, tokova Europe, zajednica Selincija, žele otvoriti prvi e, hidropark u Europi. Jedan od, jedna od tih hidroelektrana u Langarici već je e, u fazi izgradnje. Austrijsko poduzeće INSO ga gradi, a sufinancira tu gradnju Svjetska banka građevinska dozvola potpisana je nakon što je najprije odbacila e, vlada. Postoje ozbiljna pitanja s ovim u vezi, dakle, jer se to gradi na zaštenom području. Lokalni gradonačelnik tvrdi da on nema utjecaja na to, iako se to radi na parku prirode i premijer je također rekao da nije za takav prak, park e, i da će blokirati taj projekt. No, Europski parlament mora pokrenuti ovo važno e, pitanje koje se tiče gospodarstva i okoliša na plenarnom zasjedanju. Hvala. koji me razumije. Ja, meine sehr geehrten Damen und e, Poštovane dame i gospodo, E, javio sam se još jednom za riječ kako bih e, e, i ja na početku naglasio da nisam niti glasnogovornik srpske vlade niti oporbe, a posjeta gospodine Rame u Beogradu je nešto što pozdravljamo. To je bila važna gesta jer je nakon više desetljeća po prvi put albanski premijer bio u Beogradu i nadamo se e, da će biti i e, daljnjih e, sastanaka. A kod posjeta je rekao da se distancira od ideje sukoba i zato je šteta što je iznosio kontraproduktivne napomene o sukobima jer naglasak je na e, pomirenju i dobrosusjedskim odnosima i bilo bi jako dobro kada bi gospodin Fleckenstein ne samo u ime svog kluba nego i u ime ostalih e, jasno dao do znanja da to nije prihvatljivo. Hvala lijepa gospodine McAllister. Tanja, izvolite. Hvala lijepa Andrej bom nadaljevala kar, kar je povedal kolega McAllister. Najprej hvala, Andrej. Želim se nadovezati na ovo što je kolega McAllister upravo rekao. No, najprije želim čestitati kolegi Falkensteinu i reći da podržavam ove stavove, osobito kada se je riječ o Albaniji. Albanija je suočena sa važnim izazovima, možemo se samo nadati da će pregovori što prije nastupati. E, želim reći glede izjava premijera Rame na Kosovu da te takve izjave nisu dobre, e, dakle već s Kosovom i to nije prihvatljivo. Ovdje govorimo o integraciji, o u okviru Velike Albanije. Dakle, tu govorimo o usklađenju zakonodavstva tu se govori o originalnom razvoju i žela bih da izvjestitelj ovo spomene jer izjave nisu uopće uključene i tu imamo samo nekolicinu ideja, tako da se nadamo da će Albanija napredovati svom poslu. izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Dozvolite mi da e, vam se zahvalim najprije što ste mi omogućili da kažem nekoliko rečenica kao potpredsjednik naše delegacije za Albaniju i slažući se sa komentarima koje sam čuo ranije oko najnovih događanja i izjava od relevantnih ljudi Albanije, htio bih izraziti svoju veliku frustraciju, odnosno žaljenje i frustraciju koju sam doživio u Tirani i vjerujem da će moje kolege i kolegice koje su ovdje moći to potvrditi. E, naš, ja želim zaštititi ovdje gospođu Makovej koja je predsjednica našega izaslanstva u, e, bila u Tirani i koja je doživjela zaista vrlo, vrlo neugodne trenutke. Ja mogu razumjeti i prihvaćam da netko politički želi blokirati e, izvještaj napredak Albanije, da opozicija u Albaniji ne želi napredak Albanije, a ni pozicija se nije baš pokazala slavnom sadašnjim zadnjim izjavama. Sve to mogu razumjeti. Međutim, želim ovdje jasno reći da očekujem da se zaštiti dignitet člana članova i članica Europskog parlamenta jer naše sjednice izgledaju kao obična tržnica, nadglasavanje, nadvikivanje. Ono što doživjela gospođa Makove je zaista bilo neugodno i ja sam u jednom trenutku čak htio se dignuti i otići sa sjednice, ali u dogovoru sa drugima to nisam napravio. Međutim, sljedeći puta ću to napraviti i napravit ću, mm, da kažem tako, i ja nešto što E, treba napraviti pokazati da se ne možemo složiti sa načinom na koji su kolege nastupale e, u Tirani. U svakom slučaju ja sam isto jedan od onih koji želi čim prije da zemlje e, Zapadnog Balkana postanu članice Europske unije i učinit ću sve da se to dogodi koliko je u mojoj maloj moći Međutim, način na koji smo bili primljeni i, ono što se dešavalo u Tirani mislim da treba ovdje upozoriti, a u uostalom kolegice i kolege su bile sa mnom pa mogu i one potvrditi to što govorim. Hvala lijepa kolega Jakovčić. Nije neobično da se događa razna nadglasavanja, preglasavanja jer su procedure svih tih naših zajedničkih parlamentarnih odbora tako da treba većina sa obje strane, ali nije dobro ako bilo neugodnih situacija. U svakom slučaju mi ćemo uzeti k znanju ovu primjedbu i svi kolege koji su članovi delegacije za Albaniju siguran sam da su i pod jednakim dojmom kao i vi. E, sada bih zamolio kolegu Peterlea da uzme riječ. Lojse. Hvala lijepa Pri kolegu Fleckensteinu sam navajen na stvar. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. E, što se tiče kolege Fleckensteina, navikla sam na ovako korektan stav, navikao sam na tako korektan stav i želimo čestitati e, što se tiče preporuka. E, što se tiče e, predpristupnog statusa, smatram da trebamo osnažiti dinamiku cijelog ovog procesa e, temeljem jasnih poruka. A to je doista slučaj što se tiče ovog izvještaja. Iznimno je važno da Albanija ponovno naglasi spremnost na provedbu reformi i da izbjegne politiziranje. Neću ponavljati pojedinosti koje su već navedene. Sada dajem riječ predstavniku komisije koji je nadležan za Albaniju, gospodin Vasilis Markos, voditelj odjela. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Fleckensteinu, izvjestitelju na ovom iznimno kvalitetnom izvještaju. Slažem se sa stajalištem članova AFETA koji su rekli da je ovo uravnotežen izvještaj koji odražava sadašnju situaciju u Albaniji. Ovaj izvještaj uskladuje sa ocjenom komisije i jasno navodi e, koji su preostali izazovi. E, što se mene tiče, E, ja bih vas e, želio izvijestiti o zadnjem dijalogu na visokoj razini 24. ožujka u Tirani gdje smo razgovarali o napretku zemlje što se tiče e, izvršenja prioriteta. Povjerenik Han bio je nazočan i zajedno sa premijerom je predsjedavao tim sastankom. E, gospodin povjerenik je na ovom sastanku pozdravio napreda koji je ostvarila Albanija. Konstatirao je sa zadovoljstvom da albanske vlasti shvaćaju i razumiju što je potrebno učiniti na putu prema Europskoj uniji. E, na sastanku je e, snimljeno stanje i napredak e, e, koji je ostvaren od zadnjeg izvještaja. E, definirani su predstojeći koraci što se tiče reforme javne uprave, pravosuđa, snaženja demokracije i ljudskih prava, a temeljem zaključaka zajedničke radne skupine i njihovog sastanka iz veljače. Spomenuo bih nekoliko područja u kojima su potrebne aktivnosti temeljem zaključaka do kojih je došao povjerenik, a oni su također uneseni u nacrt rezolucije. E, povjerenik je rekao da je važno da Albanija provede sveobuhvatnu reformu pravosuđa kako bi osigurala vladavinu prava i potrebne rezultate u tom području, ali isto tako omogućila ekonomski razvoj. Povjerenik je naglasio da je potrebna dosljedna politika u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. E, važno je ostvariti e, pozitivne rezultate što se tiče procesuiranja kaznenih dijela i osuda. S druge strane, povjerenik je naglasio da je iznimno važno i dalje raditi na povećanju učinkovitosti javne uprave. E, tu je Albanija ostvarila e, konkretan napredak. E, povjerenik je također naglasio da je važno ostvariti politički dijalog. Spomenuo je opasnost koju vidi što se tiče E, političke klime e, sklone konfrontacijama što može dovesti do rizika za proces reformi, a reforme moraju biti održive. Međutim, e, zadovoljan je nedavnom odlukom da se uspostavi Nacionalno vijeće za europske integracije koje bi trebalo pružiti pomoć u tom području, a vijećem bi predsjedavao predstavnik oporbe. E, povjerenik je rekao da gledišta iz nacrta rezolucije pokazuju da postoji zajednička odgovornost vlade i oporbe prema albanskim građanima. Važno je osigurati konstruktivan politički dijalog u parlamentu i stoga je povjerenik naglasio da velik značaj pridaje punoj provedbi e, rezolucije iz prosinca E, kojom se ukida e, bojkot parlamenta od strane oporbe. E, dodatno dopustite da spomenem napredak koji je Albanija ostvarila na području gospodarskog upravljanja. Ova zemlja pokazala je da postoji velik potencijal za reforme u ovom području i osim toga povjerenik je tijekom dijaloga naglasio da gospodarske reforme ne mogu biti e, odvojene od cijelog procesa integracija. E, što se tiče regionalne suradnje, E, sastanak e, na visokoj e, razini iskorišten je da se iznesu pozitivni komentari što se tiče regionalne suradnje Albanije. Podsjetio bih da je glasnogovornik komisije nedavno reagirao na neke od izjava koje su dane u međuvremenu. Još jednom bih konstatirao da smo zadovoljni s ovim izvješćem i spremni E, pružati daljnju potporu do konačnog usvajanja izvještaja. Hvala. Hvala lijepo gospodine Marakos. A sada ponovno dajem riječ gospodinu e, Fleckensteinu da zaključi raspravu. Gospodine predsjedniče, želio bih spomenuti samo četiri stvari e, kao zaključak. Kao prvo, dva puta sam posjetio Albaniju. Naše izaslanstvo je također posjetilo Albaniju a kolega Eduard Kukan i ja smo također posredovali između stranaka. E, da je bio potreban neki dokaz da nesretne izjave predsjednika e, komisije na početku ovog mandata ne bi trebale značiti da ne trebamo međusobno razgovarati ili da ne želimo dalje raditi, onda bi po mom e, mišljenju ovaj parlament e, ostvario na raznim područjima jako dobre rezultate. Kao drugo, e, na nekim mjestima doći će još do dodatnih usmenih amandmana i korekcija kako bismo osigurali da svi budu zadovoljni i da imamo adekvatan opis stvarnog stanja. Kao treće, je li čaša napola puna ili napola prazna? Naravno da mi znamo da e, je borba protiv korupcije i borba protiv e, organiziranog kriminala nešto što je dalje potrebno osnažiti. Međutim, vidjeli smo i nije riječ samo o najavi, nego o sasvim konkretnoj mjeri. E, vidjeli smo da je došlo do promjene što se tiče načina zapošljavanja u javnoj upravi i tu će se dalje raditi. Znamo da Albanija ima aktivnu ulogu stabilizatora u regiji i zato je veliko razočarenje ova izjava i kolega McAllister je to dobro definirao, a u četvrtak ćemo u tom smislu također o tome razgovarati. I zadnje, e, molba za kolege u Albaniji. Imamo puno razumijevanje za diskusiju, za raspravu. E, međutim, ako netko ocrnjuje vlastitu zemlju, od toga nema koristi ni njegova zemlja, ni njegova stranka. I zato i naši klubovi e, trebaju pokušati e, povezati i objediniti ljude kako bi E, sudjelovali u konstruktivnoj raspravi od koje će Albanija imati koristi. Nalaze se u teškoj situaciji, ali vjerujem da uz našu pomoć e, postoji mogućnost da se ostvare rezultati. Hvala lijepa gospodine Fleckenstein. E, hvala svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi u Albaniji. Očito je da postoji velika volja E, među našim sugovornicima u Albaniji da se ostvari napredak i da se provedu reforme, odnosno da se podigne razina unutarnjeg e, i političkog dijaloga. to je svakako prioritet i o tome je govorio i izvjestitelj i sugerirao gospodin Jakovčić. Osjećam se da se gospodin Kukan tijekom proteklog mandata naša u sličnoj situaciji. Svjesni smo toga, ali ipak e, spremni smo podržati Albaniju na putu u Europsku uniju jer je to dobro za tu zemlju i za ovu regiju, kao što je sugerirao gospodin McAllister. Ovime e, završavam raspravu o izvješću o napretku Albanije. Posjećam da ćemo ovom izvješću glasovati sutra ujutro. E, dolazimo sada do zadnje točke dnevnog reda danas popodne, a riječ je o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. Izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu je gospodin Kristijan Dan Preda. E, svi smo svjesni toga da ovaj izvještaj dolazi u jedan izmijenjeni kontekst Europske unije u pogledu pristupanja Europskoj uniji. E, podsjećam na izvještaj od prošle godine i zadnji izvještaj gospođe Pak. E, osim toga postoji nova inicijativa koju je pokrenulo Europsko vijeće, a pokrenuli njemački britanski ministar. A e, naglasak je na obvezama da se provode reforme u Bosni i Hercegovini i da se u pisanom obliku preuzmu obveze i naravno potpora Europske unije E, što se tiče pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, a putem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju to se konkretizira. Ovaj proces također otvara put za buduće ustavne reforme e, kojima će se osigurati jednaka prava svih e, naroda, odnosno entiteta. E, ukupno je bilo 250 amandmana. Gospodin Preda će nam objasniti koja je struktura usuglašenih kompromisa i istaknuti e, glavne poruke iz ovog izvještaja. Gospodine Preda, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući na ovom sveobuhvatnom uvodu. E, htio bih reći da su se prethodni razgovori od, odvili dan nakon dana koji je jako važan za Bosnu i Hercegovinu, a to je kada je parlament Bosne i Hercegovine e, primio e, predsjednicu Mogherini i usvojio je pisani dokument e, kojim preuzima obvezu da će provesti reforme e, radi pristupanja, odnosno približavanja Europskoj uniji. Dogodile su se važne stvari. 16.3. E, Europsko vijeće je dalo zeleno svjetlo um, ugovoru, sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji za, Europsku, za Bosnu i Hercegovinu koji je davno potpisan, ali je bio, njegova primjena bila obustavljena već odavno. I to će omogućiti sada Bosni i Hercegovini i Uniji da bliže surađuju e, kako bi e, Bosna i Hercegovina usvojila europske standarde i provela reforme kako bi se osnažila perspektiva Bosne i Hercegovine da jednog dana postane država članica. Još jedna važna stvar koja se dogodila je da je došlo do formiranja vlasti na nacionalnoj razini. Denis Zvizić je 31.3. ove godine imenovan nakon izbora koji su se odvili u desetom mjesecu. Dakle, bilo je potrebno tri mjeseca za formiranje vlade. Ukupno šest mjeseci je izgubljeno na taj način. A ti šest mjeseci se moglo potrošiti na provedbu reformi u zemlji i nadam se da će nove vlasti uzeti u obzir tu činjenicu jer kad e, se stvari odlažu, odgađaju, e, to e, dovodi do manjika povjerenja. Sada se vraćam na raspravu. Imamo 241 amandman. I načinjeno je 19 kompromisnih amandmana. Kad je riječ o sadržaju kompromisnih amandmana, htio bih istaknuti samo najvažnije stvari. Prvi kompromis e, se odnosi na konstantni angažman e, u Bosni i Hercegovini kako e, bi se osigurao njezin napredak na putu prema članstvu Europsku uniju. E, potreban je konsenzus oko provedbi reformi. Ono što je dovelo do drugi kompromis e, odnosi se na nešto što je izazvalo prosvjede prošle godine širom e, zemlje. Treći kompromis bitna je kvaliteta i brzina reformi kako bi se ubrzalo pristupanje. I komisija Dakle, Europska komisija treba e, zapravo pomoći e, provedbi reforme, uključujući reforme koje se odnose na dobru, e, dobro upravljanje i na gospodarske reforme. Četvrti kompromis odnosi se na pojačani angažman Unije. Peti kompromis odnosi se na ovaj pisani angažman, written commitment. I radi se o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta, šesti kompromis, mehanizam koordinacije za, za pristupanje, to treba biti prioritet iz više razloga kako bi e, Bosna i Hercegovina mogla koristiti europska sredstva i ustavne reforme su potrebne. E, htio bih nešto više reći o tome. Imamo novi pristup e, Unije i E, treba usredotočiti na socioekonomske reforme, ali potrebne su i političke reforme koje bi trećiti paralelno. E, Bosna i Hercegovina treba biti politički funkcionalna i inkluzivna da bi mogla postati članica država članica Unije. E, nadalje, potrebna je borba protiv e, korupcije, to je kompromis 9, e, kompromis 10 odnosi se na procesiranje ratnih zločina, zatim povratak rasljenih osoba i proces liberalizacije viznog režima i sprečavanje potencijalnih zloporaba, to je kompromis 12. Kompromis 13 su građanske slobode odnose se na građanske slobode i na diskriminaciju ranjivih skupina. To je kompromis 14 i kompromis 15 koji to pitanje proteže na žeme, žene. Zatim je potreban kom, reforma u pogledu obrazovanja, to je kompromis broj uh, 17. I bitna regionalna suradnja i e, isto tako e, promjene vezane uz ugovor za pridruživanju i e, stabilizaciji nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Hvala svima koji su surađivali na ovom izvješću o napretku kao i svima onima koji rade na pitanju Bosne i Hercegovine. Hvala gospodine Preda. Predajem riječ gospodinu Piculi kao šefu za Bosnu i Hercegovinu. Izvolite. Ja bih najprije doista čestitao izvjestitelju na otvorenosti kojom je raspravljao o amandmanima kao i o uspješnoj sintezi kompromisnih amandmana jer nije doista kolegice i kolege jednostavno jednom rezolucijom obuhvatiti sve ono što zaslužuje našu pažnju u Bosni i Hercegovini. Nažalost puno je toga što stvarnost te zemlje opterećuje i u poratnom razdoblju. Stoga treba razumjeti i visoka očekivanja u Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini koja su izazvana novim inicijativama Europske unije, a motivirana su otvaranjem izlaska iz duge stagnacije zemlje koja najočitije zaostaje u procesima eurointegracije. Očekivanja su možda previsoka, jer po mom mišljenju lošu gospodarsku i socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini moguće je samo djelomično mijenjati ako se ne preispita temeljni okvir u kojem se i stagnacija odvija u proteklih 20 godina. Riječ je naravno o Dejtonskom sustavu. Građani Bosni i Hercegovine imaju puno pravo na sve ono što suvremena demokratska država mora danas omogućiti svojim državljanima, ali danas je građanin Bosni i Hercegovine ugrožen i kao radnik i kao poduzetnik i kao student i kao pacijent i kao seljak. Međutim, Bosna i Hercegovina je više nacionalna država. Zato za njenu budućnost od ključne važnosti je da se građani osjećaju jednako pravno, neovisno da li je riječ o konstitutivnim ili manjinskim narodima. I zato prošlogodišnji izbori u Bosni i Hercegovini zbog duge liste problema možda najviše do sada obvezuju upravo novu vlast i to je test koji će doista morati polagati ne samo pred svojim građanima nego i pred povješću. Hvala lijepo. Hvala lijepa Tonino. E, sada dajem riječ e, izvjestitelju u sjeni, gospodinu Kano. Mr. Kano, the floor is yours. start by congratulating Mr. Prada for his Hvala lijepa. Ja bih prvo čestitao gospodinu e, Predi na ovom izvještaju i zahvaljujem na izvršnoj suradnji tijekom pripreme amandmana. Zahvaljujem kolegama na interesu i doprinosu. Puno toga smo uzeli u obzir i ima dosta toga zbog čega smo zadovoljni, a to je naglasak na reformama, e, budući da je skoro 60% mladih nezaposleno. E, potrebno je raditi na uključenju i snaženju najosjetljivijih skupina e, borba protiv korupcije, osiguranje pluralizma u medijima, također su važna pitanja Molili bismo izvjestitelja da podrži amandman 168. kako bi se e, provodile aktivnosti povezane sa pravima LGBT zajednice. Amandmani e, bi trebali biti uključeni jer se radi o osjetljivim skupinama. E, općenito gledano smatramo da je ovo dobar izvještaj i nudimo podršku pozivamo političare da se suzdrže od e, politika koje dovode do polarizacije društva i da preuzmu obvezu i provedu reforme koje će dovesti do e, veće kvalitete života građana a kako bi Bosna i Hercegovina dalje krenula na putu prema Europskoj uniji. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kan. A sada dajem riječ gospodinu Džambackom kao izvjestitelju u Sjeni u ime ECR-a. Kolegi, a se Hvala što ste mi dali riječ. E, čestitam našem izvjestitelju gospodinu Predi na radu na ovom vrlo složenom izvješću. Teško je iznaći kompromis o zemlji poput Bosne i Hercegovine koja ima jako složen ustav i koja je suočena s brojnim problemima. Slažem se sa većinom kompromisnih amandmana koje je iznio izvjestitelj. Prije svega mislim na kompromisni prijedlog broj 12 koji se odnosi na borbu protiv korupcije organiziranog kriminaliteta kao i na borbu um, u borbu, dakle koji se odnosi na problem povratka um, vojnika sa uh, bojšta um, islamske države. To je doista velik problem i to može predstavljati veliku prijetnju za cijelu regiju. nisam siguran mogu li podržati amandmane 16 e, i 17 kompromisne amandmane. Mislim da trebamo vrlo pozorno se pozabaviti ovim stvarima u Bosni i Hercegovini zato što vjerojatno će tri skupine imati različite odnosno tri e, konstitutivna naroda će imati različita gledišta u pogledu ovog pitanja. Toliko o kompromisnim e, prijedlog, amandmanima slažem se sa svima osim svojima koje sam rekao. E, hvala. E, Jozo Radoš ima riječ. Hvala ti e, izvjestitelju na suradnji i dobrome izvješću koje u velikoj mjeri zapravo tretira sva važna pitanja s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ali Nažalost, najčešća formulacija koja se nalazi u ovom izvješću je formulacija o nefunkcionalnosti i o kompliciranoj strukturi te zemlje. Ta formulacija se najčešće ponavlja. I mislim da sa našim izvješćem, sa našom rezolucijom zapravo nismo u stanju dati pravi odgovor na to pitanje kako tu zemlju učiniti funkcionalnom to je zemlja koja se može blokirati i blokira se vrlo često zbog ovih ili onih razloga formalno ili stvarno. To je zemlja koju vrlo utjecajni pojedinci i političke grupacije ponekad osporavaju. Osporavaju uopće smisao postojanja te zemlje. To se događa i ovih dana. Dakle, to je zemlja koja je doista vrlo nefunkcionalna zemlja, i sa smisao naravno svake zemlje je da bude u stanju ostvariti ono zašto države inače postoje, a to je da moguće ljudima i narodima da žive u prosperitetu. Zato ja pozdravljam ovdje u rezoluciji naznake buduće ustavne reforme. Smatram da nije moguće ne samo Bosnu učiniti funkcionalnom, mislim da je nije moguće niti očuvati kao jedinstvenu državu ako se ne provedu doista ozbiljne ustavne reforme. U našoj rezoluciji mi dajemo samo naznaku toga, dakle to su načela federalizma, decentralizacije i subsidijarnosti koja što ja svakako pozdravljam, ali mislim da ćemo u budućnosti ako doista želimo imati Bosnu i Hercegovinu kao funkcionalnu državu morati ići korak dalje i postaviti ustavne reforme kao preduvjet funkcionalnosti i opstanka Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa. Hvala kolega Radoš. E, sada dajem riječ potpredsjedniku Kozu. Bueno, lo primero dar las gracias al señor Preda por su esfuerzo y trabajo y voy a señalar en esta segunda lectura Najprije želim zahvaliti gospodinu Predu, Predi, jer ovdje imamo neke pozitivne momente u ovom drugom čitanju. Zatim, očito da moramo pozdraviti posljednju suradnju, primjer posljednje suradnje koje smo imali nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine, ne samo zato što je to primjer suradnje između susjeda, već to pokazuje put kojim trebaju ići neke zemlje, osobito ako se osvrnemo na regionalnu suradnju i događaje koji su e, inicirani izvan same regije. Dakle, ako se osvrnemo na ono što je Bosna i Hercegovina pokušala napraviti, to će se podcrtati stvarnost kada se usredotoče na svoje građanstvo, a ne budu slušali pozive sirena izvana, bilo one iz Brisela i iz Washingtona. Tako da želim u svakom slučaju uputiti vam čestitke jer vi ste spominjali određene aspekte reforme strukture te zemlje. Na ljevici mi, mi strahujemo da sve što ima veze sa stanovništvom, da to mora, mora biti zaštićeno osobito od sektaš nekih e, pristupa. Međutim, štiteći ta načela neće nas spriječiti da budemo kritični kada e, je riječ o, onom, o našemu dolaska na taj put, jer e, tu imamo na primjer primjere u brojnim zemljama Europske unije, to ne smijemo zaboraviti, dakle tu su bile povrede izvane ratom, ne samo tjelesne povrede, bilo ih je svakojakih i osobito kada se radi o podrivanju e, funkcionalnosti te zemlje, to je bilo tu je bilo brojni primjera s istoka, zapada, sjevera i juga, svih strana te zemlje. I tu ima nekih e, stvari koje dolaze iz Brisela kako bi se započele gospodarske reforme, osobito poduzetnički E, poduzetničko okruženje u mojoj zemlji. Mi znamo što to znači. To znači da e, jako prekarna industrija tvornice će biti razbijene i sve u korist velikih multinacionalnih korporacija i oligarha koji će dovesti u pitanje suverenu zemlju. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Šoltesu u ime zelnih Kolega Šoltes, izvolite. Hvala. Hvala predsjedavajući što ste mi dali riječ. Ja ću čestitati izvjestelju Predi na izvrsnoj suradnji, na njegovoj otvorenosti i spremnosti da usvoji prijedloge drugih političkih klubova zastupnika. Ova suradnja je e, u svakom smislu, u svakom pogledu bila dobra, kao što se to vidi na primjeru amandmana. Tu imamo dobre amandmane koje ćemo sa zadovoljstvom podržati. One također pokrivaju amandmane zeleni. Bosna i Hercegovina naravno mora mora se prema njoj postupati drugačije nego prema drugim zemljama. Dakle, moramo dati vremenu vremena. Ti ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju steći osjećaj da su jedno. I podjele, etnički pristup mogu biti samo loša poruka. Dakle, to je nešto što moramo ipak prikazati u pozitivnom svijetlu i nadam se da ćemo usvojiti na kraju uravnoteženo izvješće u skladu sa nastojanjima izvjestitelja i svih drugih koji su sudjelovali u njegovoj izradi. Zaključno želim reći kako usprko svim poteškoćama s kojima je Bosna i Hercegovina suočena, možemo samo pozdraviti ostvareni napredak i nadati se da će nastaviti na tom putu i Europski parlament mora također podržati ovaj postupak. Hvala gospodine šefa delegacije za Bosnu i Hercegovinu Dubravka, izvolite. Hvala Andrej. Evo najprije svi ja želim zahvaliti gospodinu Predi s kojim smo zaista dobro surađivali i koji je uvažio koliko vidim Okay. Dakle, zahvaljujem gospodinu Predi koji je s nama dobro surađivao i vjerujem u ovim kompromisnim amandmanima da je dosta toga usvojeno treba poći od činjenice da je ipak neki napredak postignut u zadnjih nekoliko mjeseci kao što ste sami rekli od izjave koje su usvojili svi politički čelnici u bosni i hercegovini pod pokroviteljstvom gospođe Mogherini, zatim da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, što je isto jedan iskorak, ali i to da je konačno formirana vlast. Dosta je to trajalo, međutim dobro je da je vlast formirana i da su poštovani rezultati izbora. I to je nešto što moramo priznati Bosni i Hercegovini da je krenula naprijed. Međutim, kad gledam ovu vašu rezoluciju ona definitivno je nagovještava bolje dane za bosnu i hercegovinu moramo priznati da ide sve u tom smjeru u smjeru europske perspektive e, međutim kad je uspoređen s lanjskom rezolucijom i s lanjskim napretkom pa ako malo pogledamo e, izražavanje i neke e, formulacije mi smo u našim amandmanima gospodine preda tražili da se spominju tri konstitutivna naroda Zna se koja su to tri naroda i nama je to jako važno. U prošloj e, rezoluciji smo imali na više mjesta spomenuta tri konstitutivna naroda. Sada imamo samo negdje e, tri e, službena jezika, ali ni jednom trenutku nemate riječ konstitutivan. Smatram da je to vrlo važno i ako je moguće da u vašim amandmanima to na neki način uzmete u obzir jer je činjenica da sva ta tri naroda imaju jednaka prava, ali ne uživaju jednaka prava ni u ovom trenutku i toga ste vjerojatno i vi svjesni. Stoga nama kao Hrvatskoj, bez obzira što nastupamo sad u ime Europske unije, ali morate shvatiti da je naš vanjskopolitički prioritet broj jedan Bosna i Hercegovina, to je naš prvi susjed, to je naša najduža granica i nama je strašno važno da e, Bosna i Hercegovina što, što brže dođe na europski put i da mi ovdje iz Europskog parlamenta joj pomognemo. Zato vjerujem da ćete nastojati usvojiti ovaj izraz konstitutivan narod. Dakle, pozdravljamo novu politiku, pozdravljamo novi pristup koji je došao od engleske i britanske vanjske politike, ali isto tako smatramo da je uloga Europskog parlamenta ne manje važna i zato bi bilo dobro kad biste ovo mogli usvojiti. Također što je jako važno i zato me se zahvaljujem gdje potičemo da javna, da javna televizija postoji na tri kanala sa tri službena jezika jer je do sada to nije slučaj i stoga smatramo da nema ravnopravnosti. Mislim da je to početak i vašem amandmanu 17 i 18 gdje govorite o obrazovanju smatramo da je i e, uloga medija vrlo važna i zato očekujem da ćemo možda još to malo korigirati do plenarne sjednice. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa Dubravka. Sada bih e, zamolio e, kolegicu Tanju Fajon da uzme riječ. Tanja, izvolite. Hvala Andrej. najprej zahvala sveda poročevalcu. Pred... E, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala gospodinu Predi. Mislim da je ovo izvješće dobro, realistično i dobro uravnoteženo. Treba uzeti u obzir postignuti napredak. Imamo novu vladu, imamo nove i stare europske inicijative koje se odnose na reforme. Sve to e, budi nadio optimizam u određenoj mjeri. Međutim, ostaje činjenica da je situacija u Bosni i Hercegovini jako složena. Vraćam se, vratila sam se tek prije nekoliko dana iz Sarajeva i iz Banja Luke i mladi mi kažu da odlaze zato što nemaju mogućnosti ostvariti normalan život u toj zemlji. To je očito nešto čega svi moramo biti svjesni. Ovdje u Europskom parlamentu i posebno političari u Bosni i Hercegovini bi toga trebali biti svjesni. Izgubili su e, prilike koje su imali. Nadam se da će se situacija popraviti. Otišla sam u Bosnu i Hercegovinu kada je Brisel e, podupro ugovor o pridruživanju i stabilizaciji. Mislim da je to jako važno za tu zemlju. Krajnji je trenutak da političari na svim stranama e, počnu raditi na ostvarenju jedne države, jedne narave, e, jednog naroda, a ne da svi rade samo za svoj entitet. Treba ukloniti sve prepreke na razini, na regionalnoj i na nacionalnoj razini. E, situacija u Bosni i Hercegovini je jako važna. E, izvješće i broj amandmana pokazuju e, naš, našu predanost toj zemlji. Ja doista volim tu zemlju i nadam se da će tamošnji političari postati svjesni činjenice da je došao trenutak da se iskoriste sve prilike. Dajem riječ e, kolegici Marijani Petir. Marijana, izvolite. Hvala lijepo, Andrej. E, prije svega čestitam gospodinu e, Predi na ovom izvješću. Imao je izuzetno zahtjevan posao i želim ovdje zahvaliti zato što je uvrstio moje amandmane kao i većinu amandmana naše nacionalne delegacije u ovo izvješće. Moram reći da su velika očekivanja u Bosni i Hercegovini od ovog izvješća i sve rasprave se promatraju sa izuzetnom pažnjom i zbog toga i sa ove sjednice želim poručiti da se e, osobno i od sveg srca zalažem za europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga je nužno provesti reforme, naravno gospodarske, ali mi je drago da je i sam izvjestitelj i ovdje danas rekao, a i stavio naglaske u izvješću, da su potrebne i političke reforme, odnosno ustavne promjene. To je nužno kako bi se e, postigla jednakopravnost svih tri konstitutivna naroda, što danas nažalost nije slučaj. U Bosni i Hercegovini se događa trajna diskriminacija Hrvata i njihova ljudska prava se krše. Oni su doslovce iskorijenjeni sa područja eh, entiteta Republike Srpske, ali i mnogih općina Federacije BiH i onemogućeni su vratiti se u svoj rodni kraj. Zbog toga bih voljela da su eh, možda neke formulacije eh, u okviru ovog izvješća jasnije i čvršće postavljene, jer doista želim Bosni i Hercegovini da ostvari napredak i zbog sebe i zbog stabilnosti u tom e, dijelu Europe i naravno mi kao prvi susjedi koji imamo najdužu granicu u tom dijelu Europe. Hvala lijepa. Hvala lijepa Marijana. E, sada dajem riječ kolegi Hovitu. E, ja bih htio zahvaliti gospodinu Predi im htio bih istaknuti tri stvari. E, prvo, amandman koji se odnosi na e, konstitutivne narode i na, na položaj Hrvata. To je jako osjetljivo pitanje, razumijem. I mislim da je to pažljivo uvršteno u kompromis, odnosno e, to je nešto što je jako važno, ali mislim da je jako bitno da kada ćete napraviti sažetak da nam kažete kako ćete riješiti e, to pitanje. Slažem se s gospodinom Hanom i nekim drugim kolegama. Kad je riječ o e, pravo, sljavanje ljudska prava, pravo LGBT zajednice, e, to je nešto što je vezano više uz politiku ovog doma nego uz politiku zemalja o kojima govorimo tu postoje određene razlike i mi imamo različita stajališta o tome. Budimo iskreni po tom pitanju, ali bilo bi dobro da iznađemo određeni kompromis između političkih stranaka. E, možda ćemo mi prevladati, možda će vaš stav prevladati, e, ali u svakom slučaju ako to ne napravimo, na neki način e, dajemo slabije signale zemljama e, s kojima surađujemo. E, dakle, ne govorim to samo gospodinu Pre, Predi i EPP-u, već svima, što ne možemo iznaći neke kompromise s kojima će se ljudi složiti, a ne da se stalno borimo oko istih stvari. Thank you very much. Hvala, gospodine Hovit sjećate se da e, su konstitutivni narodi spomenuti četiri puta u rezoluciji e, Europskog parlamenta i četiri puta su, dakle, je spomenut taj izraz. Sada bih htio dati riječ gospodinu Petarleu. Hvala lijepo gospod predsjednik. Tudi to podbom kar se da kratek. E, Hvala predsjedavajući, bit ću što je kraće moguće doista cijenim napor e, koji je gospodin Preda uložio kako bi izradio ovo izvješće. Stvari se mijenjaju u Bosni i Hercegovini, ali jako sporo. Ovo izvješće ima veliki broj amandmana, 241, i to pokazuje da je Europskom parlamentu stalo do europskog puta te zemlje. Zahvalan sam izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni na svim kompromisima koje su uspjeli izraditi. Pretpostavljam da to nije bilo jednostavno. Ja bih volio da formulacije budu donekle jasnije, no ipak čini mi se da smo jasno ukazali u ovom tekstu svoju predanost ovoj dinamici pristupanja Bosne i Hercegovine Naravno, bilo bi mi još draže da su svi konstitutivni elementi Bosne i Hercegovine e, da mogu izraziti svoje zajedničku predanost Europskoj uniji. Thank you Hvala, predsjedniče. Pa rasprava doista ukazuje na to do koje mjere Bosna i Hercegovina komplicirana i pokazuje kako svi želimo dati svoj pozitivan doprinos europskoj budućnosti te zemlje. Želim, želim reći da cijenim rad gospodina Prede, mislim da je napravio najbolje što je mogao i da je uspio. predstavio sam, e, uložio sam brojne amandmane i on ih je uključio ili u cijelini ili dijelom i želim mu zahvaliti osobito na tome. Želim reći da podržavam formulaciju i njegovog kompromisnog amandmana koji je izradio nakon sastanka izvjestelja o Sjeni. Hvala. Predstavnici komisije, gospođi Mikeli Matuela, koja je tu s nama, koliko sam ja razumio, Head of Unit za Bosnu i Hercegovinu. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Hvala također i izvjestiteljima u ravnoteženom izvješću. On izražava glavne probleme, izazove kao što je to ukazala komisija u svom izvješću o napretku, ali tako e, se nadovezujemo na slijed nakon desetog izvješća iz 10. mjeseca. E, čelnici su preuzeli obvezu i očekujemo da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu uskoro i to je važan kamen, e, važna okosnica za budućnost Bosne i Hercegovine. Želim reći nekoliko stvari o e, stav komisije koja trenutno poduzima određen, jednu novu fazu u okviru te inicijative, dakle sa E, nedavno informiranje nove vlade, komisija sada surađuje na zemlji glede ref, agende za reforme koje treba omogućiti zemlji da unutar ovog ok, novog nove inicijative e, krene naprijed. Naravno, e, bit ćemo usredotočeni na sociogospodarsku komponentu, vladan prava i to će sve imati jako važnu ulogu. To će sve biti nadovezano na rad koji je već komisija poduzela i započela prošle godine posredstvom strukturnog dijaloga za pravosuđe, e, liberalizaciju iznog režima i evo da sam spomnio neku cijenu režima koje, instrumenta koje smo osnovali kako bismo pomogli zemlji da napreduje na svom putu prema Europskoj uniji. Također ćemo nastaviti podržavati zemlju sa e, instrumentom e, Europskog stabilizacijskog e, instrumenta, to je važno e, i to, je, to, to se na novu inicijativu. No, ovo je važno za zemlje, prvenstveno za građane Bosne i Hercegovine. Konačno želim e, potvrditi spremnost komisije da nastavi sa odličnom suradnjom koju imamo s Europskim parlamentom, da nastavimo raditi i podržavati Bosnu i Hercegovinu na njenom putu za europske integracije. Hvala. Hvala gospođice Matajla. Sada predam riječ gospodinu pred našem izvjestelju. Hvala predsjedavajući, hvala kolegama na svim eh, na njihovom doprinosu. Nekolicina vas je to rekla, Bosna i Hercegovina je težak slučaj iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga jest da ovdje raspravljamo na način koji mi se čini ponekad doista različit od, on, od one rasprave koja se vodi u samoj Bosni i Hercegovini. To predstavlja stvarni problem koji je jednako važan kao i problem tog kašnjenja koje je sve veće i veće glede ga što se radi na terenu u Bosni i Hercegovini. Dakle, tamo imamo e, registre analize, subtilnosti, subtilnosti analize koji su dosta različiti ovdje i u Bosni i Hercegovini, a to je zemlja koju smatramo normalnom i činjenica što bosancima treba dosta vremena, puno vremena da naprave neke stvari koje se mogu napraviti puno brže, nešto što je poslovno normalno, a za mene je to u potpunosti neprihvatljivo. No, želio bih reći dvije, tri stvari o e, cini opaski koje sam koje su iznesene. Kao prvo mislim da smo ostvarili jako dobar kompromis. Mislim da smo dobro radili na tom kompromisu. Ja sam to ovdje na sastanku odbora rekao. Nema razloga da se mijenja taj kompromis. Ja sam razgovarao sa svim klubovima zastupnika, jako sam zadovoljan kompromisom i neću se pomaknuti za jedan milimetar tog kompromisa. Dakle, ne želim da u zadnjem trenutku, kao što se to često dešava u našem parlamentu, da se prave, da se nose izmjene. Mislim da treba raditi ne u žurnosti i u zadnji, zadnji trenutak, već trebamo raditi smireno na svemu ovome. I to govorim jer je ovdje u nekoliko navrata bilo riječi o toj famoznoj referenciji na jednakost konstitutivnih naroda i građana, želim e, vam reći da privučaš pozornost na to da ima jedan amandman koji sam ja osobno uložio, koji je bio u inicijalnom, inicijalnoj verziji mog prijedloga koji smo bili izvorno predložili i izbačen je zato što je traženo da budemo jako kratki, ali evo to je postao amandman 15. koji sam sam potpisao, to je tekst koji je trebao biti u, unutar, u samom tijelu e, prvobitnog e, primjera e, teksta i tu se govori na odgovarajući način o jednakosti konstitutivnih naroda i građana. Mislim da je to adekvatan način jer ovdje se ne radi o uvjetu za napredak Bosne i Hercegovine e, na europskom putu. Više to ne radimo tako kao što smo prije radili, dakle to više nije nikakav apsolutni uvjet. Ja to govorim i idem odmah direktno u srž problema. Želim vas podsjetiti kako za neke bosance pitanje jednakosti se percipira u potpunosti drugačije nego što mi to percipiramo ovdje u parlamentu za neke od njih. Postojanje jednakosti znači stvaranje novog entiteta. Ja to ovdje savršeno jasno kažem za neke od građana Bosne i Hercegovine, pitanje jednakosti treba stvoriti, treba omogućiti stvaranje novog entiteta i mislim da je to neprihvatljivo ne trebamo podržavati takvo tumačenje, kao što smatram neprihvatljivim da na temelju konstatacije nedostatka e, jednakost neki traže autonomiju što je slučaj sa Republikom Srpskom i nekim njenim čelnicima. S smatram da su te dvije interpretacije u potpunosti neprihvatljive, onda ne trebamo pristati na nacionalističko, e, nacionalistički pristup bilo koje od tih strana. Tako da vas molim da, ja vas pozivam da glasate za 15, amandman 15 u kojoj se jednostavno konstatira da ta e, e, ustavna odredba nije ispoštovana, ali ne smijem, mislim da ne smijemo podržavati ove E, ova zastranjenja jednih ili drugih svojim stavima. Dakle, to je za mene jako važno. Zatim, htio sam reći da što se tiče jako preciznih primjedbi koje je iznijela kolegica Šujica, pitanje jezika koji se koriste e, je sadržano u kompromisu 16. To je sadržano u kompromisu 16. To je jako važna, važna stvar. U tom kompromisu se spominje, spominju svi jezici u zemlji. Tako da mislim da je to dovoljan kompromis. Naravno, nije dobro što ljudi nemaju pristup svim informacijama, javnim informacijama, odnosno koje se emitiraju na javnoj televiziji na svim jezicima. Dakle, to svakako treba ispraviti. I želim završiti sljedećim. Nadam se da ćemo sutrašnjim glasanjem moći izraditi razuman stav parlamenta prema svemu onome što je novo u Bosni i Hercegovini i osobno smatram možda idem mi korak dalje od ovoga što sam radio kao izvjestelj, ali mislim da trebamo imati na umu građane, a ne narode. Mislim da bi bilo dobro da više mislimo na građane, i tako bismo imali više izgleda da izradimo stav parlamenta glede Bosne i Hercegovine. Evo, za kraj želim vam još samo reći hvala na vašim, eh, vašem doprinosu i nadam se da se vidimo sutra i nadam se da će svi klubovi zastupnika podržati kompromisni amandman 15 koji sam ja uložio i smatram da se to doista eh, slaže dobro, da je dobro sa ovim svim što smo ispregovarali. Najljepša hvala. Hvala lijepa našem izvjestitelju. Ja ga molim da uzme slušalice. Moram priznati da ovaj, nisam razumio do kraja ove njegove aluzije na neke amandmane. Mislim da je ovo što je rekla kolegica Šujica i što su spominjali drugi kolege sasvim normalan, uobičajen jezik koji prati ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Nisam primijetio da je bilo koji amandman išao ultra bilo kakve generalne linije europske ehm, politike prema Bosni i Hercegovini, tako da nisam razumio ovih par zadnjih ehm, komentara, moram priznati na čemu se oni temelje. U svakom slučaju ono što bih htio zaključiti je da je jedan dobar ehm, napor prema Bosni i Hercegovini, kvalitetno izvješće koje ostavlja prostor ubrzanju europske dinamike, onomu što je stajalo u mjestu zadnjih nekoliko godina, a posebice u kontekstu stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će omogućiti istinske prave reforme, uključiti sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini da idu naprijed. To je ono što je ključno. Bosna i Hercegovina ne smije biti zadnji vagon vlaka jugoistoka Europe prema Europskoj uniji jer bi to bila velika povijesna nepravda i angažman zastupnika koji su ovdje danas govorili a podsjetit ću da ih je pola bilo iz Hrvatske i Slovenije, govori o tome koliko susjedne zemlje Bosni i Hercegovini žele njoj pomoći na tom putu uz napore i naših izvjestitelja i ostalih kolega, ali taj e, signal je izuzetno bitan. Siguran sam da će naši e, prijatelji iz sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i ostali naravno doživjeti ovu rezoluciju poticajnom, kao daljni e, impetus za e, provođenje reformi koje su pred njima, a sutra ćemo imati prigode glasati o svim kompromisnim i drugim amandmanima koji su uloženi na ovo izvješće. Zahvaljujem našem izvjestitelju Predi, zahvaljujem predstavnici Europske komisije i svim kolegama koji su sudjelovali e, sutra ujutro Nastavljamo u 9 sati sa glasovanjem o izvješću kolege Kukana u vezi financiranja zajedničke obrambene i sigurnosne politike Europske unije. Hvala prevoditeljima, sastanak je završen.